Good morning, Molim vas da uzmete svoja mjesta, mi bismo odmah započeli. Započnimo s našim radom, broj glasovanje, ali za početak eh, bih ipak dao neke obavijesti. Obavijesti se tiču delegirane i provedbene akt delegirani akti moram kazati da je prezentacija komisije dviju e, dakle akata, granice i vize, azil, migracija i fond povezanih situacija da na zadnjem sastanku plenarske sjednica jest e, zasla dva delegirana akta a koji se tiču ove o dva predmeta, listopad 2019. godine, parlament je dobio nova dva delegirana akti, interni e, fond sigurnosti, fond za azil migracije, e, vijeće i parlament imaju dva mjeseca vremena da daju prigovore. Nekoliko klubova zajedno sa SND-om, GUE, Zeleni i Renew zatražili su da se ova točka treba staviti na sastanak odbora Libe kako bi se to razmotrili i kako bismo dobili pozadinske informacije o delegiranim aktima s obzirom na proces odlučivanja, a isto tako i čini se da parlament nije dobio prave obavesti o nacrtima ova dva akta. I upravo zbog toga E, smo pozvali e, direktora glavne uprave Home da predstavi ova delegirana akte i to 7. studenog ove godine. Tu prezentaciju e, ćemo imati nakon tehničkog sastanka sa političkim savjetnicima i to će se održati 11. studenog. 30. listopada je primila e, provedbenu odluku komisije 1585 iz 2015. godine, a kad je riječ o dokumentima koje podnositelje zahtjeve za kratkoročne vize za Azerbajdžana moraju podastreti. E, primitak ovog delegiranog akta poznati su svi članovi odbora LIBE i to kroz e, newsletter i 31. listopada, a stavljen je interni rok za primjedbe koji je bio zaključen sa 13. odnosno koji je predviđen sa 11. Toliko obavijestima i naravno da moramo isto tako i usvojiti zapisnike naših prethodnih sastanaka. ako nemamo nikakve primjedbe, onda su zapisnici sa sjednica odobreni. Sada prelazimo na glasovanje, elektronično glasovanje. Kad je riječ o nacrtu izvješća Europske granične i e, Europskog vijeća i e, Komisije Europske granične i obalna straža, stavljen izvan snage zajedničke akcije vijeća 98 kroz 700 uredba, dakle, Europskog vijeća i parlamenta o takozvanoj ispravi, odnosno sustavu FADO, Roberta Mecola je naša izvjestiteljica. Imamo nekoliko glasovanja u bloku, nekoliko kompromisnih glasovanja i nekoliko glasovanja po dijelovima. Imate li svi kartice spremne i utaknute u sustav? Svi smo spremni glasovati. Izvjestiteljice, izvolite. Želite li uzeti riječ? Ne. Idemo odmah na glasovanje. Izvolite. On blok e, čitav niz kompromisa koje ćemo obraditi, u kojem ćemo glasovati u bloku, započeti upravo sada. Vote is open. glasovanje. As to the vote on Vezano uz ovo glasovanje u bloku. Zatvoram glasovanje. 54 glasa za, 5 suzdržanih, 1 protiv, usvaja se. Sada glasujemo o stavkama. Kompromis e, vezano uz članak 80. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se velikom većinom. Kompromis e, vezano uz članak 80a e, novi koji pokriva amandman 26. Otvoreno glasovanje. Now it's closed. Adopted. Zatvoreno glasovanje. Usvaja se kompromis 80b novi koji pokriva amandmane 27 i 58. Otvoreno glasovanje. Zatvaram. Usvaja se Kompromis 80TC novi, koji pokriva amandmane 28, 57, 53 i 61. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Yes. Usvojen velikom većinom. Kompromis eh, članak 80D, novi, koji pokriva amandman 29. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvoja se. Članak 80e, novi, koji pokriva amandmane 30, 62 i 68. Otvoreno glasovanje. Now closed. Zatvaram glasovanje. Usvoje se. Prelazimo na 80F novi koji pokreva 31, 66 i 59. Ja moram glasujemo o tome. Power is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 80D novi koji pokriva amandmane 32 i 72 otvoreno glasovanje. G, G. G. G like Granada. G kao Granada. 72. Ah, amandmane 32 i 72 zatvoreno glasovanje. Carried. Now 88. 88. 33, 34 i 73. amandman koji su time pokrivene. Otvorim glasovanje. Now it's closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 80 je novi pokriva amadmane 35 i 69 otvorenog glasovanje. Closed. Zatvaram. Ostaje Glasovanje o članku 80k, novi, koji pokriva amadmane 36 i otvoram Now closed. Zatvoren glasovanje. Usvojen. Uvodne izjave 80. koji pokriva amandman drugi. Otvoren glasovanje. Now closed. Zatvoren. Većinom se usvaja, velikom većinom. Uvodna izjava 81 B novi koji pokriva amandmane 5 i 15 otvoren ga Now closed. Zatvaram. Uvodna izjava 81C novi. Oprostite. Ne, imamo glasno, e, posebno glasovanje e, vezano uz 80a novi, amandman 39. Zasebno. Odvojeno. Glasujemo o tome, o tome glasovanje. Now the vote is closed. Zatvaram. Odbije se. Prelazimo 80C, no, 81C novi. Amadman 41-42. Otvoreno glasovanje. Closed. Zatvorim. Usva se. Uvodna izjava 81 e novi. Amadmani 8.45. Otvoreno glasovanje. Now it's closed. Zatvoram. Usvoje se. Uvodna izjava 81F, novi. Amadan 9 i 46, otvoren glasovanje. Zatvoram. Usvoje se. Uvodna izjava 81G, novi koji pokriva amadmane 10 i 47. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Sada kompromis vezano s e, eh, uvodno izjavu 82, amandmani 48 i 47. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usve se. Kompromis vezano za izjavu 101a novi koji pokriva 15 i 51 otvornog glasovanje. Zatvoram. Usvojim. Uvodna izjava 113 novi i 114 koje pokrivaju 23 i 49. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvojim se. I sada glasujemo ovako izmjenjenom tekstu. Glasujemo sada. Poimenično. To je konačno glasovanje o samom tekstu kao što smo ga izmijenili. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. A sada glasujemo o odluci o prelazu na, dakle, i o pregovaračkom timu u trijalogu i o samom trijalogu. Treba nam za ova apsolutna većina kako bismo mogli nastaviti pregovore. Otvorno glasovanje. Zatvorno glasovanje. Evo, uspjeli smo. Velikom većinom je usvojen ovaj prijedlog više od apsolutne dakle većine želimo čestitati izvjestiteljici gospođi Mecoli na ovom radu. Sada nastavljamo sa našim dnevnim redom bez ikakvog prekida ukoliko ste voljni i željni. Yes, Izvolite. Svi oni koji želite ostati, oni koji napuštaju dvoranu, neka budu tihi, budite doista tihi kada izlazite. Dozvolite da nastavimo sa sljedećom točkom dnevnog reda, to je točka 12. Mišljenja Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europskog odbora za zaštitu podataka o utjecaju američkog zakona Cloud i to na novo zakonodavstvo Europske unije za zaštitu podataka te o mandatima za pregovor o sporazumu između Europske unije i SAD-a o prekograničnom pristupu elektroničkim dokazima za pravosudnu suradnju. Riječ je o dodatnom protokolu uz takozvanu Budimpeštansku konvenciju. Ovdje smo da čujemo izlaganja gospodina Vojčeha Vrovskog, pomoćnika, nadzornika, europskog nadzornika za zaštitu podataka, također ćemo čuti i izlaganje Karstena Ben, viši pravni politički savjetnik Njemačkog saveznog povjerenika za zaštitu podataka, zaduženi za slobodu informiranja i koordinatora podskupine za granice, putovanja i izvršavanje zakonodavstva. Te izlaganje Etijena Morije, pravnog savjetnika odjela za europske i međunarodne poslove Komisijom nacional informatique et liberté iz Francuske. Započnimo dakle s ovom točkom dnevnog reda i sa izlaganjima. Gospodin Vivirovski i nakon toga čućemo i pravnu službu Evropskog parlamenta i njihovo mišljenje koje zaista od relevantnog značaja kako bismo doista e, procijenili e, ovaj sporazum o elektroničkim dokazima za pravosudnu suradnju između EU i SAD-a. Izvolite, imate riječ, gospodine Vivirovski. Uh, Hvala, gospodine predsjedniče, poštovani članovi odbora prikupljanje elektroničkih e, dokaza prekogranične naravi između Europske unije i dobiti ih iz drugih jurisdikcija izvan Europske unije, to je tema koja će ostati na e, dnevnom redu ovog odbora kroz čitav saziv, jer to je povezano upravo sa e, poslom koje odrađujemo sa SAD-om, a i povezano isto tako sa dodatnim protokolom uz Budimještansku konvenciju, a vezano uz kibernetički kriminal, a što je isto tako važno i za našu dakle, postupak u uletičkim dokazima. Posebno područje je to jer je Europska unija simultane uključeno nekoliko procesa da bi se e, razmjenjivali elektronički dokaz i elektronička informacija sa različitim elementima e, koji se tiču prekogranične razmjene ne samo kad je riječ o SAD-u, ne samo kad je riječ o Vijeću Europi, ali kad je riječ o bilateralnim i multilateralnim pregovorima na svim razinama. U travnju ove godine mi smo dali dva mišljenja. Prvo mišljenje vezano uz mandatu pregovoru vezano uz međunarodnu sporazum sa SAD-om o prekograničnom pristupu elektroničkim dokazima i sudjelovanje u raspravama u drugom dodatnom protokolu vezano uz konvenciju o kibernetičkom kriminalu. U srpnju ove godine E, Evropski odbor za zaštitu podataka zajedno sa nadzornikom za zaštitu podataka e, dao je svoj odgovor vezano uz implikacije, vezano uz e, zakon cloud koji je SAD donio, a vezano uz pravni okvir za zaštitu podataka u EU. Želimo se tako izvesti da smo jučer isto tako dali jedno dodatno mišljenje komentirajući pritom i raspravu koja se vodi o elektroničkim dokazima i ovom prijedlogu. Ja ću se sredoteći u svojem e, izlaganju e, ovim općim isto tako i odgovoru Europskog odbora za zaštitu podataka vezano uz ove inicijative, a isto tako i neke posebne točke kada je riječ o elektroničkim dokazima koje smo jučer dali. A kolege iz Europskog odbora za zaštitu podataka će dati svoj komentar američki zakon Cloud i njegove implikacije. Ovo je zaista od ključnog interesa, isto tako i Europskog nadzornika za zaštitu podataka od samog početka i Giovanni Butarelli koji je upravo dao analizu kao sudac i kao isto tako i e, jedno pravno e, tumačenje ove teme. E, želimo naglasiti da i kada se obrađuju interni slučajevi unutar zemlje, a kada se podaci prikupljaju iz drugih zemalja, Europska unija treba ustrojiti isto tako pravila kada je reč o održivim, isto tako i sporazume sa trećim zemljama, kada je reč o prikupljanju dokaza pravosudnih organa. To je prije svega pitanje e, pravosuđa, a ne pitanje zaštite podataka kao takve. Istovremeno, kad je riječ o prikupljenim dokazima, to je riječ o osobnim podacima koje se zapravo e, podvlače pod e, pravila o zaštiti podataka. S jedne strane, dakle, pravno pitanje, a s druge strane pitanje zaštite podataka. Za e, nas kao nadzornike zaštite podataka na nacionalnoj razini i isto tako i u odboru suradnja sa e, oba odbora i nadzornika zapravo su testirali mogućnosti da se ova pitanja, ovakvih kompleksnih pitanja i to sa više stajališta i drago mi je da vas mogu izvijestiti da je rezultat e, zapravo zadovoljavajuć u svakom pogledu. I zbog toga smo odlučili da nećemo za sada intervenirati dakle, e, i nadzornik e, vezano uz mišljenja kad je reč o elektroničkim dokazima i mi smo dali taj dodatak jučer vezano uz ovaj zahtjev koji je postavljen. Glavna poruka koju upućujemo u ovoj raspravi jest sljedeća. Zaštita podataka ne stoji na putu učinkovitog administriranja zapravo pravosudnih organa. E, sami standardi zaštite podataka žele unaprijediti povjerenje, a isto tako integritet samih pravosudnih organa individualna prava vezano zaštitu e, pojedinca ne nestaje kada se e, istražni sudac odluči da će isto tako kroz neku komunikacijskog e, poslužitelja, privatnu kompaniju, da tražiti da preda podatke o istrazi. Kompleksnost ovog samog dosija zasnovane je na tome da je Postoji činjenica da Europska unija još uvijek izgrađuje E, zajedničko pravosudno područje u tom pogledu. To zajedničko pravosudno područje se izgrađuje, što znači da imamo disparitet između različitih pravosudnih gledanja u europskim državama. To je suverena odluka država članica. Primjerice, neke države članice smatraju da je pobačaj e, nezakoniti, da se smatra kaznenim djelom. A što se tiče različitih odluka, možemo imati različite tumačenja pravosudnih službi i u Parizu, u Talinu, ali se može tumačiti i drugačije u Barceloni. Razlikuje se između e, Dakle, između uhićenja i neuhićenja postoje različite e, varijante što se smatra teškim kaznenim djelom, a što se isto tako tiče minimalnih e, kazni za teška kaznena djela. Ukoliko doista tako nešto imamo u dakle, kaznenim sudovima nacionalnih e, država. Sama situacija se na taj način komplicira. Ne postoji nikakva e, jasna definicija teškog kaznenog dijela. i sami e, zakonodavni akti koji su usvojeni u ovom domu razlikuju se u tumačenju jedan od drugih. Ali ono što je najvažnije kad je riječ o zaštiti podataka, istovremeno imamo i zajedničku E, isto harmoniziran okvir e, za e, primjenu primarnog prava, a to je povelja temeljnih prava. Imamo GDPR kao opću uredbu i isto tako direktivu policiji, a koje su zapravo su primjenjivi zakoni, a kad je riječ o sekundarnom pravu, u svim državama Europske unije i u svim državama koje su u e, Europskoj gospodarskoj zajednici. E, razlika u harmonizaciji između dakle, administracije i e, primjene samih zaštite podataka i pravosuđa, zapravo kao posljedicu imamo da kada se predlaže evropska mjera u području sigurnosti i pravosuđa koja bi ograničila temeljna prava ili koja bi zadirala u temeljna prava, E, imamo iste pravosudne poteškoće s kojima smo suočeni. Želim predstaviti te poteškoće prije no što ukažem na neke moguće rješenja. Ograničenje prava može biti samo zakonite ukoliko je proporcionalno i ukoliko je isto tako kad riječ o tome da će nam i pravosudni organi to potvrditi. Mišljenje o primjerice tome da e, DPNR-u, a isto tako i u sporazumu sa Kanadom, elektronski dokazi i ovi ovaj pristup e, koji je na stolu zapravo predstavlja isto tako uvjete za privatnu kompaniju da osjetljive podatke stavi na raspolaganje e, pravosudnim organima u nekoj drugoj jurisdikciji. Usporite, molim vas zbog prijevoda. Evo, ispričavam se prevoditeljima. Dokle god se sve odvija u sustavu koji još nije izgrađen u cijelosti sa takav utjecaj i bi mogao biti značajan, a kad je riječ o ograničenju prava na zaštitu podataka. Potencijalno kažem, jer sve to ovisi o samom dotičnom slučaju, a može se razlikovati od slučaja do slučaja, stoga moramo e, ići od vrha, ne od dna, kad je riječ o sigurnosnim mehanizmima. Uzmimo primjer, pokušajte uzeti jedan od e, državu članice koju najmanje poznajete i čiji sustav najmanje poznajete i zamislite ko je e, popis onih e, službi i organa koji su dovoljno kvalificirani da zatraže vaše vlastite podatke iz vašeg dakle internet poslužitelja i pokušajte onda zamisliti koji su to teški zločini u tom kontekstu i postaviti si pitanje želite li da internetski poslužitelji i mislite li da internetski poslužitelj će znati sve odgovore na vaše pitanje. Želite li da internetski poslužitelj odgovori samostalno ili biste voljeli da sudac u vašoj državi e, zapravo e, pomogne u ovom slučaju? ukoliko mislite da je prijenos podataka moguće, zamislite s kim ste to kontaktirali, gdje ste bili, jer upravo to je isto e, kriterij za transakciju podataka. Stoga ne treba biti ići prema dakle, privatnim poslužiteljima usloga e, usluga i od njih tražiti što je to zakonitosti kad se zatraže informacije, a koje zatražuje pravosudni organ iz neke jurisdikcije izvan Europske unije. Zapravo nema veze ili riječ o trećoj zemlji ili ako stvar zamišljamo unutar Europske unije. Mi preporučujemo upravo našem mišljenju da se provedivost samih pravila stavi kao kriterij koji moraju biti dosljedne i koje moraju odgovarati e, samoj kategorizaciji europskog prava i isto tako kategorizaciji podataka unutar Europske unije. Svakako treba unaprijediti i same e, e, samu transakciju podataka i definiciju transakcije podataka. Želimo isto tako potaknuti da se dođe do promjene samih zakonodavnih tak kada je riječ o jurisdikcijama, o objema jurisdikcijama koje e, izdaju i isto tako i ona jurisdikcija koja prima podatke. Naravno, ona država koja izdaje nalog za izdavanje podataka mora imati ovlasti, isto tako zatražiti pravosudnu pomoć, a isto tako može doći do određenih e, otklanja, odnosno vremenskih otklona, ali smo apsolutno sigurni da možemo izgraditi sustav koji će biti ujedno učinkovit s jedne strane, a s druge strane i e, dobar. Stoga moramo imati ravnotežu između tipova kaznenih dijela za koje se mogu e, dati uhidbeni nalozi, a isto tako i podaci koje se traže u drugom krugu, a isto tako temeljni stup trebao bi biti da bude siguran prijenos podataka između svih dionika koji su uključeni u taj sam proces. Europski nadzornik će biti i dalje angažiran oko svih e, ovih pregovaračkih postupaka, analizirati što se događa u pregovorima i kako napreduju, a kao zaključak e, želio bih kazati da s jedne strane temeljna prava, s druge strane pravosuđe, a ova temeljna prava pojedinca su jednako tako važna. Nadamo se da suradnja između nacionalnih nadzornika i e, oni koji se bave zaštitom podataka, te isto tako da će i isto tako i odbor shvatiti kompliciranost ovog cjelokupnog procesa. Hvala vam. Gospodine Vjevorovski, znate koliko nam je stalo do izvješća Europskog nadzornika za zaštitu podataka kad je riječ o zaštiti osobnih podataka europskih građana. I tako da ovo sve što se događa je vrlo zabrinjavajuće. I zbog toga ćemo sada čuti izlaganje Karstena Bena. On je viši pravni politički savjetnik Njemačkog saveznika povjerenika za zaštitu podataka i slobodu informiranja Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Dobro jutro svim članovima odbora LIBE. Ja bih vam u ime Europskog odbora za zaštitu podataka zahvalio e, na pozivu na ovaj sastanak i hvala vam što ste mi dali priliku da e, vam o ovome govorim i da odgovorim na vaša pitanja. vi, zapravo prethodni e, odbor Libe, nam je poslao zahtjev o implikacijama e, zakona Cloud na europski okvir za zaštitu podataka. I prije nego što pokušam dati glavne zaključke, htio bih e, nešto reći. Prvo, ovo zovemo tek prvotnom ocjenom, i to znači da ćemo i dalje nastaviti raditi na, ovo vrlo ovoj vrlo kompliciranoj temi i da ćemo potpuno mišljenje pripremiti za sljedeću godinu. Drugo, odgovore koje smo vam poslali se odnose na specifičan scenarij, e, na zahtjev SAD-a, dakle pravosudnih tijela u SAD-u u kaznenim istragama. Dakle, zaključci će se možda razlikovati, o tome ćemo morati razgovarati. Morat ćemo razgovarati i o svakom posebnom scenariju i o svakom drugačijem zahtjevu um, nekih drugih pravosudnih tijela. A jednu stvar koju bih htio ponoviti je sljedeća. Osim ako zahtjev SAD-a nije priznat na temelju međunarodnog ugovora i tu ne mislim na specifične slučajeve koji se odnose na zaštitu e, ključnih podataka. U svim ostalim slučajevima smatramo da zakonitost e, objave, dakle objava tih podataka, se ne može odobriti. Ako se ne može odobriti, dakle u tom scenariju, to će stvoriti sukob i ostatku pisma smo pokušali razmotriti e, druge pravne načine koji bi bili uspješni u rješavanju tog problema. A to je da e, radimo prema drugim međunarodnim sporazumima. Na prvi na koji govorimo je e, nova generacija ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći. To bi bilo brži postupak i uključio bi određene mehanizme zaštite e, tih podataka. Drugo je ugovor poput onog između SAD-a i EU-a koji je već ispregovaran i koji bi mogao riješiti ovaj problem. I mi bismo bili za takav sporazum ako bi pružio e, dovoljno dobre mehanizme zaštite podataka. Jer mislim da bismo u tom slučaju mogli riješiti e, eventualne sukobe i dovelo bi to do pravne sigurnosti koju zapravo svi stremimo. Još bih istaknio dvije stvari. Kao prvo, mi smo za bilateralni sporazum i smatramo da bi to trebao biti sporazum između Europske unije i SAD-a, a ne E, SAD-a i pojedinih e, zemalja članica. I druga stvar koju želim istaknuti jest potreba za dosljednošću. Mi smatramo da je važno osigurati da objava, otkrivanje podataka e, trećim zemljama se ne bi radila na fleksibilni način u usporedbi sa zahtjevima koji dolaze iz drugih pravosudnih tijela iz Europske unije. A sada bih dao riječ kolegi e, Etijenu. Ben. Hvala vam gospodine Ben. A sada ćemo čuti izlaganje gospodina Morija E, pravnog savjetnika iz Odjela za međunarodne i europske poslove iz Francuske. E, u sljedećoj točki ćemo također čuti mišljenje pravne službe Europskog parlamenta o učinku primjene američkog zakona Cloud te o mandatu za pregovore sa SAD-om o sporazumu između Europske unije i SAD-a o olakšavanju pristupa elektroničkim dokazima. Tako da te su teme naravno povezane jako su važne za e, sve nas. Etienne Mori, da čujemo. Mm, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo, dame i gospodo zastupnici. Slijedom općih preporuka koje je upravo iznio moj kolega gospodin Kasten, ja ću nešto reći o aneksu ovom pismu koje je upućeno vašem odboru gdje se e, detaljno iznose pravni argumenti Europskog odbora za zaštitu podataka. Dakle, ja ću se tu kratko koncentrirati na dva aspekta. Kao prvo, učinak e, zakona cloud na prekogranični prijenos podataka i drugo interakcija između zakona cloud i zakonodavnog okvira Europske unije u području zaštite osobnih podataka, konkretnije vezano uz opću uredbu o zaštiti podataka. Dakle, što se tiče odredbi e, ovog zakona Cloud iz 3. mjeseca 2018. godine, kao što vam je poznato, e, taj zakon je doveo do poništenja predmeta Microsoft e, gdje se očekivala presuda Vrhovnog suda SAD-a. Što se tiče zakona Cloud i njegovih odredbi, E, prema njemu američke vlasti mogu prisiliti pružatelje elektroničkih usluga da prenesu e, podatke izvan SAD-a. Drugi važan element ovoga zakona jest da se ovime utvrđuju nova pravila kako bi se mogu olakšalo e, stranim tijelima da dođu do podataka pohranjenih u SAD-u putem bilateralnih sporazuma sa prihvatljivim zemljama. Dakle, ovdje se uspostavlja jedan novi e, postupovni pravni e, režim za prijenos podataka preko granica, što znači da se američke vlasti mogu izravno obratiti pružateljima usluga. Ovaj zakon e, je zakon koji nameće, dakle, pružateljima elektroničkih usluga, ali isto tako i pružateljima usluga u oblaku, da ispune zahtjeve američkih vlasti. Molim vas da malo usporite, budući da ima problema sa prijevodom. Dakle, e, pružatelji usluga moraju ispuniti zahtjeve američkih vlasti što se tiče priopćavanja podataka, bilo da je riječ o pohranjivanju nekih informacija e, vezano uz nekog korisnika i to e, dakle, a koje se nalaze pohranjeni kod tog pružatelja usluga. E, te, ti podaci dakle, se ne moraju nalaziti na teritoriju SAD-a. Ovo novo pravilo definira e, teritorijalni opseg e, kojima za američke zahtjeve u inozemstvu. U tom kontekstu zakon Cloud ne omogućuje masovno nediskriminirajuće neselektivno prikupljanje podataka. Riječ je o e, ciljanom prikupljanju podataka u sklopu pravne ili policijske istrage. Međutim, e, podsjećamo da ovdje postoje različite procedure. Kao prvo imamo pristup e, dakle podacima temeljem pravnog naloga, zatim pristup metapodacima. podacima u nekim slučajevima temeljem sudskog naloga e, koji ne zahtjeva da se pritom da taj nalog izda sudac. Zatim, e, isto tako, postoji presretanje elektroničkih podataka kod nekih zemalja koje su sklopile izvršni sporazum sa SAD-om. I posljednja odredba ovoga zakona jest da se time uvede nove mjere za slučajeve kod kojih strani zakon o zaštiti podataka sprečava pružatelje usluga da prenesu te podatke koji su pohranjeni u inozemstvu. Ova posljednja odredba se ograničava na neke specifične okolnosti i tu postoje neki ograničavajući uvjeti. Jedan od njih je da zakon treće zemlje koji je u sukobu sa e, ovim američkim zahtjevom mora biti vlada e, države koja je potpisala istočni sporazum sa SAD-om za olakšavanje e, prekograničnog pristupa podacima. Drugim riječima, mehanizam za rješavanje sukoba zakona predviđen zakonom Cloud primjenjuje se samo u slučaju da je riječ o e, zemlji koja je potpisala izvršni sporazum sa SAD-om. U trenutku usvajanja mišljenja e, Europskog odbora nije još bio potpisan nikakav izvršni sporazum sa SAD-om. A sada da se vratim na prvo pitanje koje je postavio vaš odbor. Europski odbor smatra sljedeće. S obzirom na e, materijalno i teritorijalni e, opseg primjene e, zakona cloud, moglo bi se dogoditi da neki pružatelji usluga trebaju izravno odgovoriti na zahtjeve američkih vlasti temeljem toga zakona. Zakon cloud spominje podatke koje posjeduje pružatelj usluga, koje ih čuva ili koje kontrolira. E, dakle, temeljem odredbi GDPR-a e, podugovaratelj u Europskoj uniji može e, dobiti zahtjev od američkih vlasti kako bi te podatke proslijedio. Članak četvrti GDPR-a kaže da svako tijelo trećoj zemlji u slučaju Naime, zahtjev da podugovaratelj e, prenese podatke e, može biti izvršan samo ukoliko postoji nekakav e, pravni ugovor između SAD-a i države članice. Člankom 48. definiraju se uvjeti koji bi trebali omogućiti da postane E, izvršan zahtjev treće zemlje za pristup osobnim podatakama koji su pod zaštitom GDPR-a. Odbor smatra da e, takav zahtjev ne može biti e, izvršan odnosno samo može biti izvršan pod uvjetom da postoji međunarodni sporazum. Dakle, Le comité considère en particulier l'absence euh, Europski odbor smatra da ukoliko ne postoji takav sporazum niti neka druga pravna osnova temeljem GDPR-a, američki zahtjev ne može poslužiti kao temelj za prosljeđivanje ili objelodnjivanje podataka. Odbor također smatra da ukoliko postoji kanal kao što je uzajamna pravna pomoć, molimo vas da usporite les entreprises, lorsque euh, de tels accords existent, le comité... Kada postoje takvi sporazumi, Europski odbor smatra da tvrtke trebaju odbiti takav upućan zahtjev i e, uputiti e, tijelo koje je uputilo zahtjev na već postojeće ugovore o uzajamnoj pravnoj pomoći, dakle pružatelji usluga, bi se mogli e, pronaći u situaciju da zapravo moraju rješavati sukob zakona između izravnog zahtjeva američkih vlasti da im pruže podatke i odredbi GDPR-a koje se tiču prijenosa i neovlaštenog e, objelodanjivanja podataka. Europski odbor je uzeo u obzir činjenicu da odredbe članka 48. ne dovode u pitanju druge razloge za e, prijenos podataka temeljem GDPR-a, tako da svako objelodanjivanje podataka treće zemlje mora biti sukladno općim načelima GDPR-a, a posebno na temelju e, valjane pravne osnove e, ako je riječ o prijenosu izvan Europske unije. Ta dva osnovna preduvjeta koja sam spomenuo Predmet su detaljne analize u aneksu ove korespondencije koju ste dobili. S obzirom da nemamo vremena, neću sada ulaziti u detalje, ali spomenut ću samo neke od, e, neka od najvažnijih e, argumenata koje je Europski odbor ovdje iznio. Kao prvo, kada se pružatelji usluga iz Europske unije nađu u situaciji da mora odgovoriti na zahtjev američkih vlasti temeljem zakona cloud, riječ je o izravnoj suradnji između, dakle, E, vlasti treće zemlje i pružatelja usluga u Europskoj uniji. Dakle, e, jamstva temeljem e, Privacy Shielda ili pak sporazuma između EU-a i SAD-a se ne primjenjuju na takav slučaj. Zatim, odbor smatra da temeljem zahtjeva koji je podnesen u skladu sa zakonom Cloud, E, tvrtka se ne može, dakle mora uzeti u obzir prava i e, slobode e, pojedinca koji su važni od prava tvrtke. Odbor je već iznio svoje mišljenje o e, pristupu elektroničkim dokazima. Dakle, ukoliko se zahtjev podnese izravno, pružatelji usluga neće biti u mogućnosti osigurati zaštitu podataka jednako učinkovito kao što to mogu i moraju učiniti javne vlasti. Odbor naglašava da ova situacija također dovodi do neprimjenjivosti nekih e, postupovnih jamstva koji su predviđeni e, pravosudnom suradnjom. Temeljem ove analize E, odbor je iznio sljedeće zaključke. S obzirom da ne postoji e, primjereni međunarodni sporazum, a ne dovodeći u pitanje iznimne okolnosti i vitalni interes dotične osobe, e, ne možemo biti sigurni da bi udovoljavanje ovakvom zahtjevu bilo zakonito. Odbor je također prepoznao legitimni cilj poboljšanja pravosudne i policijske suradnje na međunarodnoj razini. Podsjeća također na potrebu da se e, sklope ugovori o uzemnoj pravnoj pomoći nove generacije. Ovi instrumenti su instrumenti međunarodnog prava koji su ključni kako bi se moglo zajamčiti s jedne strane odgovarajuća razina zaštite podataka eh, europskih građana, ali i pravna sigurnost tvrtki koje posluju na međunarodnoj razini. Hvala vam. Um pravna služba, zapravo Libe je 21. veljača zatražio od pravne službe Europskog parlamenta mišljenje o učinku primjene e, američkog zakona i o mandatu za pregovore sa SAD-om. te e, o, o potrebi, te o činjenici da američka pravosudna tijela izdaju e, naloge za pribavljanje podataka iz trećih zemalja. Isto tako, e, zatražen je mandat od komisije i vijeća da započnu pregovore o novom sporazumu između Europske unije i SAD-a o pristupu elektroničkim dokazima. To mora biti usklađeno sa e, pravnim jamstvima koji će biti uključeni u međunarodni sporazum e, koji će onda biti usklađen s odredbama primarnog i sekundarnog zakonodavstva Europske unije. A sada ćemo čuti izlaganje pravne službe Europskog parlamenta. Gospodin Varin će nam održati predavanje. Imate riječ na sljedećih deset minuta, a nakon toga ćemo čuti pitanje, pitanja zastupnika. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Vaš odbor je zatražio od pravne službe da iznese svoje mišljenje. S jedne strane vezano uz zakon koji je donesen e, u 2018. godine u SAD-u kako bi se e, dakle dalo E, to je zakon o objašnjenju zakonite prekomorske upotrebe podataka, zakon cloud. I s druge strane da da tumačenje preporuka komisije kako bi se, e, kako bi vijeće dalo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa SAD-om u svrhu sklapanja sporazuma o prekograničnom e, prijenosu podataka pravosudnih tijela u kaznenim stvarima kada je riječ o, o pružateljima usluga elektroničkih komunikacija. Ja ću se osvrnuti samo na e, glavne aspekte ovoga mišljenja. Kao prvo, što se tiče zakona cloud, vaš odbor se zapitao o učinku zakona cloud s obzirom da ima ekstra teritorijalnu nadležnost e, a vezano uz zaštitu podataka u EU. Kao prvo pravna služba je precizirala opseke eksteritorijalne nadležnosti zakona Cloud koji ima e, područje primjene koje izlazi izvan e, teritorija SAD-a s obzirom da pružatelji usluga e, elektroničkih komunikacija moraju ispunjavati obveze zakonodavstva koje se tiče dakle širenja podataka koje imaju, bez obzira su li ti podaci pohranjeni ili nisu pohranjeni na teritoriju SAD-a. Dakle, očito je riječ o podacima koji mogu biti pohranjeni e, na teritoriju SAD-a ili izvan njega. Taj ekstra e, teritorijalni aspekt američkog zakona ublažava samo zahtjev da policijska e, tijela mogu uputiti zahtjeve samo pružateljima usluga e, koji su u nadležnosti američkog zakonodavstva. Međutim, e, taj koncept je dosta nejasan. Dakle, što to znači da su oni u nadležnosti američkog pravnog sustava i e, to se može na različite načine tumačiti e, u američkom pravosuđu, što znači da e, bi potencijalno to moglo obuhvatiti velik broj pružatelja usluga koji imaju više ili manje snažnu vezu sa SAD-om. Kako bi se dala ocjena posljedica e, tog ekstrateritorijalnog aspekta, Moramo uzeti u obzir i e, dakle GDPR, opću uredbu o zaštiti podataka, e, koja također ima ekstra teritorijalnu e, dimenziju. Dakle, u članku trećem stavku prvom GDPR spominje obradu svih osobnih podataka na teritoriju Europske unije E, bez obzira je li e, ta obrada podataka na teritoriju Europske unije ili nije temeljem članka 3. stavka 2. GDPR-a. E, GDPR se također u nekim slučajevima primjenjuje na obradu podataka, osobnih podataka, odnosno podataka osoba koje se nalaze na teritoriju Europske unije i to od strane tvrtke koja nema sjedište u Europskoj uniji. Također trebamo precizirati da ove odredbe e, ne ciljaju samo europske građane, nego sve pojedince koji se nalaze na teritoriju Europske unije. Imajući u vidu zahtjeve zakona cloud i GDPR-a, pružatelj usluga elektroničkih e, komunikacija može se naći u situaciji da treba ispuniti e, kontradiktorne zahtjeve koji proizlaze e, s jedne strane iz e, američkog zakonodavstva, a s druge iz europskog zakonodavstva. Imajući u vidu taj potencijalni sukob zakona, američki zakonodavac je predvidio neka, neka zaštitne mehanizme kako bi se to izbjeglo. Dakle, pružatelj usluga bi na taj način mogao biti izuzet od obveze da odgovori na zahtjev za E, podnošenje podataka e, ukoliko bi takav zahtjev doveo do toga da se na taj način prekrše odredbe e, zakona neke strane zemlje, odnosno zakona zemlje s kojim su SAD potpisali takozvani izvršni sporazum o prekograničnom prijenosu podataka. Zakon Cloud već predviđa sklapanje takvih sporazuma čiji je cilj zamijeniti dakle ugovore o uzajamnoj pravnoj pomoći koji su do sada uređivali odnose među zemljama kada je riječ o dobivanju podataka e, iz trećih zemalja. Moramo imati na umu da su ti postupci uzajamnoj pravnoj pomoći dosta kompleksni i dosta dugotrajni. E, prvi ovakav sporazum je već finaliziran između Ujedinjene kraljevine i SAD-a i takav je sporazum predložila Europska komisija, e, kao što ćemo vidjeti u drugom dijelu e, ovog tumačenja. Dakle, ti sporazumi bi omogućili prekograničnu e, prekogranični prijenos podataka pružatelja usluga koji trenutno nisu mogući. Pravna služba je također naglasila i ograničenje zaštitnih mehanizama koje predviđa zakon cloud. Dakle, tu kao prvo treba postojati izvršni sporazum. To je kao prvi preduvjet kao što smo vidjeli, e, zatim obveza za dobivanje prethodnog pravnog naloga e, za davanje podataka tiče se samo sadržaja elektroničkih komunikacija kojima raspolažu pružatelji usluga a ne odnosi se na druge eventualne e, podatke koji su u posjedu e, tih pružatelja usluga kao što su metapodaci. Međutim, metapodaci se smatraju jednako osvjetljivima. E, to je naime mišljenje Europskog suda, e, dakle što iz perspektive zaštite osobnih podataka. Nadalje, pravna služba naglašava da bi u tom slučaju samo američke pravne službe trebale odrediti bili takvo pružanje podataka dovelo do kršenja e, zakona treće zemlje, tako da na taj način se zapravo američkom pravosuđu e, daje pravo da tumači e, strano, strane zakone. Prema GDPR-u, oni pružatelji usluga koji bi temeljem Cloud Acta trebali dati podatke moraju poštivati i podatke GDP, e, i e, odredbe GDPR-a e, koje se tiču prijenosa podataka. Međutim, ukoliko ne bude dovoljno jamstava, a ne dovodeći u pitanje izuzetke koji su predviđeni člankom 49. GDPR-a koje treba tumačiti striktno. Svi zahtjevi za prijenosom podataka iz trećeg zemalja mogu biti e, ovršni samo a ako se temelje na međunarodnom sporazumu, kao što je to predviđeno člankom 48. GDPR-a. Sada ćemo prijeći na preporuke odbora e, kada je riječ o otvaranju e, pregovora e, s ciljem potpisivanja sporazuma sa SAD-om. Tu su nam važna osnovna e, pravna jamstva e, koje mora poštivati budući sporazum. I dakle tu ste nam postavili neka pitanja vezano uz primarno i sekundarno pravo Europske unije. Kao i svaki međunarodni sporazum, ovaj sporazum sa SAD-om ne smije sadržavati nikakvu odredbu koja bi bila protivna ugovorima ili e, temeljnim pravima. Komisija podsjeća o svojoj preporuci da bi taj sporazum trebao omogućiti poštivanje tih istih temeljnih prava i načela Europske unije a koji proizlaze iz ovih pravnih tekstova. Postoje, e, a ukoliko neka temeljna prava mogla biti ugrožena ovim sporazumom, pravna služba podsjeća da temeljem članka 52. Temelj, e, povelje o temeljnim pravima svako ograničavanje prava koji proizlaze iz te povelje trebaju biti e, takva da poštuju osnovna načela ovih prava. Dakle, ta ograničenja moraju biti nužna i odgovoriti na e, e, kriterij općeg interesa Europske unije. Sud Europske unije je već protumačio da e, bi, da je javna sigurnost jedan takav opći interes koji omogućuje budući da se tu radi o zaštiti osobnih podataka koji su dakle, koji su dakle, e, zajamčeni ovom poveljom. Zatim tu imamo isto tako i članak 52. E, ovdje moramo samo podsjetiti da je načelo proporcionalnosti lakše poštivati mjerama e, kojim je ograničen e, učinak na ova prava i ukoliko postoje odgovarajuće zaštitne mjere. Takva analiza bit će moguća samo kada budemo imali tekst samoga sporazuma. Što se tiče izvedenih prava Unije, međunarodni sporazum ima prvenstvo nad time. E, međutim, e, u tom slučaju bi trebalo izmijeniti zakonodavne tekstove Europske unije kako bi se izbjeglo da Europska unija preuzme neku međunarodnu pravnu obvezu koja je protivna njezinom internom pravu. Tako da pravna služba e, se pita koji su to e, minimalni zahtjevi jednog budućeg sporazuma da bude e, da bi taj sporazum bio sukladan primarnom pravu i izvedenom pravu Europske unije. Ovdje bih samo želio E, također se nadovezati na ono što je rekao gospodin Vjevorski, a e, riječ je o dokazima, dakle, e, to je on već spomenuo. Zaključno, komisija je navela elemente koji bi trebali biti uvršteni u sporazum oni bi trebali uzeti u obzir također i sudsku praksu Suda Europske unije u području zaštite osobnih podataka. Međutim, e, tek ćemo tijekom pregovaranja o tekstu vidjeti da li je ovdje riječ o nečemu što je sukladno sa primjernim i izvedenim pravom Europske unije. Hvala na pozornosti. sada je vrijeme za raspravu. E, moram vas samo podsjetiti da imamo još dvije točke na današnjem dnevnom redu koje su jednako važne. Imat ćemo raspravu o zaštiti podataka vezanu s pravu na e, zaborav. I zatim ćemo imati zajedničku raspravu sa odborom Ekon u 11.30. To će biti zadnja točka danas. Stoga, eto, molim vas da pazite na vrijeme jer vidim da se velik broj zastupnika javio za riječ. Naravno, imate tu mogućnost, ali molim vas stvarno se držite jedne minute. I nastojite ostaviti našim izlagačima vrijeme da e, odgovore na vaša pitanja. I molim vas da uputite e, pitanja našim e, stručnjacima i pazite da pitanja budu upućena baš njima. Gospodine e, Radev, on je naš potpredsjednik, izvolite imate riječ. Hvala vam. Ovaj sporazum sa SAD-om o prekograničnom pristupu e, elektroničkim e, e, dokazima će sigurno unaprijediti e, sigurnost i osigurati bolji i brži način da se identificira i pruži odgovor na kriminalne prijetnje s obje strane Atlantika. No, moramo paziti na postupovna i temeljna prava. Moramo imati zaštitu E, podataka, moramo imati pravnu sigurnost za tvrtke koje posluju u obje zemlje. Europski nadzornik za zaštitu podataka e, smatra da treba raditi na uzajamnosti i izbjeći diskriminaciju. No zanima me koje su konkretne mjere koje predlažete. E, kojim bi mjerama osigurali tu uzajamnost? Mišljenje javne službe jest da su zabrinuti da odluka o mandatu za objavu koju su uzdale, izdale vlasti SAD-a, e, što bi dovelo do toga da poslužitelji krše zakone drugih zemalja, to je prepušteno američkim e, sudovima. Smatrate li da će ovaj sporazum riješiti te probleme? Gospođa Sipel. Ja se slažem sa svime što su rekli naši panelisti, stoga bih se koncentrirala na dva pitanja. Ako želimo biti u skladu sa GDPR-om, inzistiramo na međunarodnim ugovorima. No, osim toga imamo i EMLAT, dakle ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći. Imate li ikakvu ideju kako bismo mogli unaprijediti taj sustav za razvijenu podataka? Zatim već imamo i bilateralan ugovor sa SAD-om e, koji dolazi iz Ujedinjene kraljevine i postavljaju se pitanja o tome kako se to odnosi na obveze tvrtki pod europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti. U tekstu tog sporazuma sa Velikom Britanijom se već navode neki komentari o tom europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti. A što se tiče pravne službe, zakon Cloud se sastoji od dva dijela. E sad, ako vodimo računa o sporazumu s Ujedinjenom kraljevinom, jesmo li osigurali da u svim okolnostima će taj sporazum imati prednost nad prvim dijelom e, zakona cloud, kad je riječ o pristupu podacima? Ili, ako se vraćamo na prvi dio e, clouda, možemo zaobići sve zaštitne mehanizme koji su sadržani u sporazumu. I jeste li predvidjeli slične probleme i za e, planirani sporazum između SAD-a i Europske unije i na koji način bismo mogli izbjeći taj sukob. I drugo pitanje za pravnu službu, je li istina da ovaj budući sporazum između Europske unije i SAD-a da će spriječiti e, zemlje da sklapaju bilateralne sporazume i sa, e, iz perspektive SAD-a Hoće li to biti izvršni sporazum, dakle neće biti potrebna ratifikacija u kongresu, ili će to biti uobičajeni međunarodni sporazum kojeg treba ratificirati? I još bih postavila pitanje o, za, e, o zahtjevu za prethodnu prethodno sudsko odobrenje. Ne vidim tako nešto u sporazumu s Ujedinjenom kraljevinom, a što mislite za sporazum s Europskom unijom? Je li to važno? I kako je to riješeno u sporazumu sa Ujedinjenom kraljevinom? Kako je Ujedinjena kraljevina, budući da je ona obvezna poštivati sve dijelove e, opće uredbe o zaštiti podataka? Gospođa Intveld, izvolite. Hvala vam. E, hvala i našim gostima na vrlo detaljnim izlaganjima. Ja ću samo dati neke opće komentare o e, proceduri, a kolega će e, postaviti detaljnija pitanja. Kao prvo, baš kao i mnogo puta ranije, Europska komisija ne vodi računa o mišljenju stručnjaka. Europski odbor za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka se uglavnom ignoriraju Europska komisija je rekla da treba imati dakle te dokaze kao temelje za um, sklapanje tog sporazuma, a već se nalaze u drugoj fazi pregovora. Zar nije to divno? I vi ste e, vrlo jasno iznijeli gdje se nalaze pravni problemi i mislim da bi ovo trebalo zabilježiti u zapisniku. Europska komisija očito namjerno pregovara na temelju e, mandata koji nije potpun to, oni znaju da ovo nije pravno potpuno sigurno i svejedno pregovaraju. To znači da namjerno krše zakon. Isto tako me zanima što mislite o sporazumu Ujedinjene kraljevine i SAD-a. Jer koliko ja vidim, oni zapravo ne mogu sami e, pregovarati o takvom sporazumu. I voljela bih vidjeti sporazum koji će biti potpuno u skladu sa e, GDPR-om. Isto tako smatram da e, Europska komisija trči pred rudo jer nije dovoljno reći trećoj zemlji u ovom slučaju SAD je to, ali što ako će sljedeća biti Kina? Hoćemo li reći e, Kina kaže da skočimo i mi ćemo skočiti, Rusija, Brazil, dokud ide popis? Iako ćemo prihvatiti da nam SAD diktira bilateralne sporazume sa zemljama članicama, hoćemo li e, prihvatiti ako Kina bude pokušala učiniti isto, bojim se da ćemo e, time uspostaviti presedan. Ovaj parlament bi trebao biti svjestan da jednom kad pristanemo na međunarodni sporazum, on tu ostaje zauvijek. Jer mi nemamo ovlasti ukinuti ga. Stoga pazite, kada budete glasali za taj sporazum, on stvarno mora biti pravno potpuno e, siguran. Dakle, ko što već sam spomenula da Europska komisija trči pred rudo, jer mi već imamo instrumente, to je EMLAT, dakle ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći. zašto to ne popravimo? To očito nije ni isprobano. Izgleda da nije napravljen nikakav ozbiljan napor da se taj ugovor unaprijedi. I da, u demokratskoj vladavini prava postupci su nekada e, spori. U diktaturama su postupci brzi. No postoje vrlo dobri razlozi zbog kojeg imamo pravosudni nadzor. A ovdje se radi o tome da se to ukine i mislim da bismo trebali biti vrlo oprezni. Da, uzet ćemo i vaše pitanje, ali čekajte da završimo prvo krug predstavnika svih političkih klubova. A vi ćete imati kasnije priliku postaviti pitanje. Ne vidim nikoga od zelenih. Gospodine Brajer, izvolite. Hvala. Pozdravljam e, mišljenje e, nadzornih tijela da nije prema Europskom zakonu zakonito ispunjavati zahtjeve stranih vlada za pristup našim komunikacijama, osobnim e, podacima ili meta podacima, osim naravno u slučajevima e, iznimne prijetnje. Dakle, podsjetimo se zašto je to tako sa SAD-om. Oni nemaju e, jednaku zaštitu prava na privatnost ili temeljnih prava, ako ćemo ići do tuda nema nikakvih ograničenja niti pravo na brisanje podataka kada ti podaci više nisu potrebni za neku određenu svrhu. Isto tako nema neovisnog nadzora i vrlo često nema niti učinkovitih pravnih lijekova ukoliko se prava krše. Tako da postoje jako dobri razlozi zašto u okviru opće uredbe e, o zaštiti podataka podatke ne smijemo prenositi u SAD. Stoga imam dva pitanja za e, nadzorna tijela i jedno za pravnu službu. Prvo, jeste li spremni provoditi e, i kazniti prijenos podataka zato što bez sankcija smo već se predali i izgubili tu bitku. Ako ne budemo kaznili tvrtke koje krše europske propise, ako ih ne kaznimo, bar u onolikom iznosu koliko im prijeti kazna iz SAD-a, izgubit ćemo tu bitku. Drugo pitanje. E, ako pogledamo, dakle, sadržaj e, tog zakona cloud, mislite e, da li onda se smiju koristiti tvrtke koje su locirane u SAD-u za skladištenje i čuvanje podataka s obzirom na to da bi one nezakonito mogle proslijediti te podatke stranoj vladi. A pitanje za pravnu službu. Postoji zahtjev za davanje sudskog odobrenja. E sada, koji bi sud ispunio taj zahtjev? Jesu li to neki izvanredni? Bili to bili neki izvanredni sudovi ili tko? Hvala. Hvala. Sada riječ ima gospođa Kanko iz ecr Hvala vam. Hvala vam svima na ovim prezentacijama. Meni je ovdje jasno da polako gradimo okvir za zaštitu podataka te standarde između SAD-a i Europske unije ali bojim se da idemo prema nečemu što je neodrživo. A to je prijenos ovih podataka ne samo preko Atlantika već i globalno. Imamo ovdje institucije koje imaju jako e, puno problema kad moraju poslovati u drugim dijelovima svijeta. To bismo također trebali e, malo anticipirati. Zbog tih izazova smatram da bismo trebali raditi na razvoju zajedničkih globalnih standarda i mm, proširiti pravosudnu suradnju sa trećim zemljama. Stoga moje pitanje je sljedeće. Dakle, da li Europski nadzornik za zaštitu podataka i komisija smatraju da bi trebalo napraviti jedan eh, sporazum o zaštiti podataka na razini G7 i da li smatrate da je moguć značajan napredak sa sadašnjom administracijom. Isto tako razmišljala sam o Europolu i o načinu na koji oni surađuju sa drug, trećim zemljama. Ako je zemlja manje razvijena ili ima manje složene propise o zaštiti podataka, kako ćemo onda s njima surađivati? Jer mislim da ovo zapravo predstavlja jako puno globalnih eh, izazova. Hvala. Sada gospođo Dali. Hvala. Mislim da je ovo jako dobra e, rasprava, ali najvažnije je da je potpuno suludo da uopće vodimo ovu raspravu bez prisustva komisije. Oni su ti koji bi morali postavljati pitanja. I nas stvarno brine kada se kaže da proces treba ubrzati u kaznenim pitanjima ali ako vodimo računa o svemu ovome što je rekao europski nadzornik za zaštitu prava, ono što je kazneno djelo u jednoj jurisdikciji možda nije u drugoj. A oni se žele zapravo riješiti uloge e, izvršnih institucija i taj zadatak povjeriti tvrtkama poput google Facebooka i tako dalje. To je potpuno suludo, nas to strašno brine i uopće ne vjerujemo u pravni sustav SAD-a kad je riječ o zaštiti podataka i zaštiti privatnosti. Znamo i da je sud Europske unije izjavio da međunarodni sporazumi su u redu, ali samo ako i druga zemlja pruža jednaku razinu zaštite. Takvo što ne postoji u SAD-u. Stoga je za mene ključno pitanje kako će komisija odgovoriti na smjernice i prangove koji su definirani u smjernicama nadzornika za zaštitu podataka. Dakle, to su problemi koje ne možemo riješiti samo kroz jedan e, sporazum, ali ni naša pravna služba se baš nije bavila tim pitanjem. Ja, ja sam mislila, nemojte me, ovo nije osobno, ali mislim da je vaše mišljenje dosta slabo. Niste se uopće osvrnuli na komentare nadzornika za zaštitu podataka što je e, vrlo važno. Lijepo je reći da moramo imati sporazum koji će poštivati GDPR i temeljna prava, ali kako ćemo to učiniti? Mislim da je to problem koji nećemo baš tako e, lako riješiti. Evo, gospodine Korner, izvolite, sada vi imate e, riječ. Hvala vam svima na radu. Mislim da su i zaključci jasni. Tvrtke koje posluju u SAD-u i Europskoj uniji se mogu naći pred proturječnim obvezama koje proizlaze iz zakona cloud i GDPR-u. E sad, ako želimo ostvariti pravnu sigurnost, jako je važno da sklopimo sporazum koji će e, ukloniti takve suprotstavljene obveze. Isto tako, naravno, taj sporazum bi imao prednost pred sekundarnim EU zakonodavstvom. Komisija nam je ipak tu, a moja poruka parlamentu, e, pardon, komisiji je sljedeća. Mi se nećemo složiti s nikakvim sporazum koji e, je manje važan od našeg sekundarnog zakonodavstva i koji ne sadrži snažne mehanizme zaštite, čelo dvojne kažnjivosti snažne e, propise za provedbu zakona te snažne zaštite mehanizma. I osim toga, naša poruka vijeću mora također biti jasna. Moramo osigurati potrebne zaštite, e, potrebne razine zaštite svim građanima i moramo osigurati da e, zemlje članice pojedinačno ne ulaze u bilateralne pregovore sa SAD-om. Dakle, mi kao Europska unija moramo zaštititi sve naše građane i moramo to jasno poručiti zemljama članicama. Hvala sada da čujemo i komisiju. Malo za kratko javljanje da čujemo i komisiju jer e, nekoliko puta su se zastupnici osvrnuli na komisiju, a kad je riječ o mandatu, pregovoračkom mandatu koji imamo gospođa de Frepon. Predstavlja komisiju. Biće još vremena i za odgovor i e, u 10.45 imamo sljedeću točku dnevnu zajedničku raspravu. Nakon toga odbor za ekonomsku i monetarnu politiku koji će se pridružiti u 11.30. Izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam Izvar Perignond, eto tako, kad je o tome, ja sam zadužen za kazne zakonodavstvo. Mi smo u cijelosti saslušali sve argumente koje su izneseni u parlamentu. Ja sam želio istaknuti e, tri elementa i znači dati riječ svom kolegu se bavi zaštitom podataka. Mi smo ispregovarali u upravo mandat koji smo dobili u tom mandatu je jasno naznačeno što je jako važno za nas da imamo sigurnosne mehanizme e, očuvanja temeljnih i čuvanja temeljnih prava i zaštite podataka. Mi smo parlament informirali o svakom koraku u samoj proceduri. Isto tako smo e, preuzeli obveze, a isto tako je jasno da tijekom e, saslušanja pojednika Reindersa da neće potpisati nikakav sporazum prije no što imamo e, dogovor s vama i nakon trijaloga, a i da se dogovorimo oko internih pravila prije bilo kakvog potpisa s Amerikancima. I to je poruka koju ponavljamo i stalno prema američkoj strani. Što se tiče Ujedine kraljevine i njihovog sporazuma koji su potpisali sa SAD-om, Nekoliko pisama smo im uputili u kojima smo objasnili da imamo bojazni da nakon što je potpisan sporazum e, jasan dopis smo uputili i objasnili da brinemo oko potpunutog sporazuma i nećemo ni na koji način pratiti isti model. To je potpuno jasno, a isto tako to smo dali na znanje Amerikancima da sporazum sa Ujedinim kraljem koji su potpisi nije model koji ćemo mi slijediti. Tražili smo pojašnjenja, postoje čitav niz e, zabrinjavajućih elemenata, još nešto, a što se tiče emlata, zajedničke uzajemnoj pomoći, upravnim pitanjima sa SAD-om, za nas e, to je uvijek bio način da pokušamo unaprijediti sam emlat i isto tako revizija Emlata pokušavamo, imamo i ozbiljne projekte u koje uključujemo i obuku kako bismo imali na kraju e, na neki način poboljšanje emblata. To nije dovoljno i zbog toga moramo učiniti nešto drugo, moramo potpisati drugačiji sporazum jer znamo da moramo isto tako zaustaviti praksu koja doista ne daje dovoljno sigurnosnih mehanizama. Sada bih eh, riječ dala kolegu Ralfu koji će se osvrnuti na zaštitu podataka. Hvala Mi svi govorimo u ime komisije, ja bih sa svoje strane želio kazati da trebamo ipak imati na umu da svih dionici koji su dali svoj doprinos u ovoj raspravu od dakle i e, odbora za zaštitu podataka, nadzornika za zaštitu podataka, a isto tako i pravna služba Europskog parlamenta, svi zajedno su naglasili važnost e, da doista se pozabavimo ovim problemima s kojima smo suočeni, a kad je riječ e, o e, provedbi prava. EMLAT i ne može se primijeniti u svim slučajevima, a s obzirom na dakle i potporu koju smo čuli e, da trebamo imati kad je riječ o instrumentu koji će omogućiti izravne upite. Želimo isto tako i pozdraviti sporazum. Svi smo suglasni da je bolje da imamo međunarodni sporazum koji će urediti eh, upravo ovakve izravne upite koji će to riješiti nego li da imamo situaciju u kojoj će se izravni upit uputiti pod eh, zakonom cloud i koji će eh, u konačnici dovesti do konflikta pojedinih jurisdikcija i zakonodavstva gdje će i sami korisnici neće dobiti onu razinu za usluge zaštite podataka Europska unija e, se može naći u konfliktu u tom pogledu stoga sa SAD-om trebamo ispogovarati sve kako bismo izbjegli ove e, pravne nedoumice kako bismo a ujedno osigurali i visoku razinu zaštite podataka ali isto tako i sve ostale sigurnosne mehanizme koji će biti ugrađeni u tom pogledu. Ovaj sporazum, ukoliko uspijemo doista i zaključiti sa SAD-om, e, će zapravo pokrenuti i krovni ugovor, a to je sporazum o zaštiti podataka koji je stupio na snagu negdje u veljači 2017. godine uz veliku potporu e, koje ima u Europskom parlamentu i koje zapravo daje ovu sigurnost zaštite podataka e, kada se primjenjuje, a kako bi bio primjenjiv e, potrebno je da moramo imati transferni ugovor. To je tip ugovora o kojem pregovaramo i koji želimo sklopiti sa SAD-om. Toga postoji doista e, prednost jednog takvog ugovora i kad je reč, e, kad to usporedimo sa bilateralnim ugovorom. Ako ste i pogledali onaj mandat koji smo dobili od vijeća, tada ste mogli uočiti da se želi e, prilagoditi ovaj krovni ugovor i isto tako osnažiti ga ovim konkretnim primjerima. Bez toga bismo išli izvan opsega samog krovnog ugovora i njenog usvajanja. Naravno da smo svjesni svih zabrinutosti koje su ovdje izražene sa SAD-om. E, želimo sklopiti sporazum koji će biti e, protektivne naravi. Svi moramo razmišljati o jednom drugom e, pregovaranju, a to je pregovor u Strasboru između Europskog vijeća i takozvane budžetne konvencije koja zapravo ima daleko šire posljedice jer je to multilateralni sporazum 64 e, dakle sudionika i ugovornih strana različiti tipove instrumenta, kad je riječ o prekograničnom pristupu podacima i isto tako i provedbi zakonodavstva prekogranične narave. E, vrlo visoki rizik da ćemo probiti naš zadani vremenski okvir, Intvert. htjeli ste dati jedan kratak komentar kako bi upravo i trojica panelista imali mogućnost e, doista podijeliti svoje mišljenje sa svima onome što je ovdje izrečeno. Biću jako kratko. Komisija je kazala da zaista smatra ozbiljan sve zabrinutost koju iz izložile. Eh, dakle, moram reći da ne trebamo zaključivati E, bilo kakve sporazume dok nemamo e, dakle elektroničke dokaze i riješeno to. To možete započeti kasnije i to je komisija obećala biste apsolutno ignorirali i mišljenje e, dakle i nadzornik zaštitu podataka može li zatražiti od Europske komisije pisano izvješće o svemu što je učinio kako bi se EMLAT poboljšao i zbog čega to nije uspjelo. Ja želim znati zašto. Vaš usmeno izlaganje to nije odgovorilo. Isto tako brinete o sporazumu Ujedinjene kraljevine SAD, sve je vrlo jednostavno. Ili je to u skladu sa GDPR-om ili ne, ukoliko jest u skladu, onda je dobro, ako ne, onda ne treba biti ni na koji način zabrinuti, već morate započeti postupak zbog kršenja zakona. Da, uzet ćemo to kao poruke, to će se procesirati, dakle, koordinatora. Naravno da se može donati takva odluka, a što će i predsjednik e, uputiti kao dopis komisiji. Pet minuta za svako kod vas. Izvolite. Svim panelistima koji predstavljaju isto tako i zakonodavno tumačenje, a isto tako i gospodin Viverovski, pomoćnik nadzornika. Hvala lijepa. Hvala zbog kratkoće vremena. Odgovorit ću samo na nekoliko pitanja koje su postavljene. Naravno da ćemo odgovoriti na sva ostala pitanja. Na prvom mjestu želim istaknuti da činjenica da smo prvo predstavili sve ono što je povezano sa e, pristupom elektroničkim dokazima. Činjenica je da nam treba E, zapravo dovršenje ove rasprave prije nego što odlučimo kako ćemo se ponašati prema trećim državama. To je bilo očigledno i zbog toga je upravo taj dio prezentacije iznesen i nadam se da će taj posao započeti e, vrlo brzo i da će napredovati vrlo brzo. Što se tiče isto tako i rasprave o krovnom sporazumu e, kao zapravo jednoj pozadini pregovora sa SAD-om. Doista mi drago da Europska komisija eh, jest uputila informaciju usmeno doduše u ovom trenutku o napretku koji su predloženi za emlate i mi bismo to predložili s obzirom da je to bio i naš prvi korak da bi se poboljšala situacija i vidjelo što to imamo u ovom trenutku, možemo li se time koristiti u budućnosti, možemo li to poboljšati u budućnosti. U doista smo teškoj situaciji kad je riječ o procjeni e, samog sporazuma između SAD-a i Ujedine kraljevine koja je postignut u listopadu jer to nije e, predmetom pozornosti europskog nadzornika kad god je riječ o bilateralnim sporazumima. Definitivno ćemo postaviti pitanje našim i kolegama u Velikoj Britaniji jesu li bili uključeni u sam proces i koji je značenje, e, praktično značenje ovog e, zaključenog sporazuma. Još nešto što bih e, želio izložiti, a to je pitanje koji će biti pravni status mogućeg ugovora sa SAD-om sa američke strane? Hoće to biti izvršni ili će to biti ugovor? To je doista jako važno pitanje. E, iz vremena akte, kada smo imamo jasnu informaciju SAD da će to biti e, samo izvršni sporazum s njihove strane, jer to je zapravo tipični trgovina, a koja se događa kada se u SAD-u daje to na federalnoj razini. Međutim, isti odgovor nismo dobili kad je riječ o korištenju klauda i zakona klauda. To bi nas zanimalo. Što se tiče globalnih rješenja koje moramo uzeti u obzir prije svega kada je riječ o konvenciji o kibernetičkom kriminalu, to je možda akademska rasprava, ali želim vas upoznati s tim da morate pogledati zemljoviti i kada pogledate e, dakle i popis članica konvencije o kibernetičkom kriminalu, dvije članice EU nisu članice ove konvencije, a slučajno jer jedna i njih Irska, a što zapravo može biti isto tako i praksa uvođenja novih elemenata. Oni koji jesu članovi e, konvencije Azerbejdžan, Turkmenistan, moramo podsjetiti na to da SAD i Japan nisu jedne države kada govorimo o, o praktičnoj razmjeni informacije temeljem konvencije o kibernetičkom kriminalu. Sjećam se kad je ta konvencija potpisana 1999. 2001. godine kada se rasprava e, vodila o e, zapravo suštini zakona, ne o proceduralnim koracima koje valja poduzeti. Zaista smo zainteresirani za teme i isto tako ćemo svakako pružiti i praktične savjete u tom pogledu. Gospodin Ben, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče nekoliko mm, detalja koje bih mogao izneti vezano s Ujedine Kraljevine, ali e, Vojčak je upravo odgovorio na njih. Pitanje gospođe Sipel kada je reč o odnosu između Ujedine kraljevne e, i dakle ugovora o zaštiti podataka Privacy Shield, koji je taj odnos? Dozvolite da odgovorim na sljedeće Privacy Shield i e, zakon Cloud u potpunosti se u pravu to relevantno je pitanje da doista jest jedan razlog zašto nismo imali sporazum. Ako ćemo imati sporazum i naravno ako ćemo imati potporu i ako će imati svoju primjenu, doista će to imati utjecaj i pozitivan utjecaj. Svakako ćemo to sagledati i u kontekstu privacy shielda, a sve ono što jest zapisano u tim sporazumu je nešto što je korisno. Gospodin Brajer je postavio pitanje mi želimo odgovoriti e, na sljedeći način. Dakle, to je doista i prvi komentar koji sam dao, to je inicijalna procjena, upravo zato zbog toga nismo imali nikakve prigovore, međutim ukoliko bismo imali bilo kakve prigovore u tom pogledu i ukoliko e, ćemo dobiti to kao konačno mišljenje, to svakako treba provesti u djelo, to je naš zadatak. Vaše pitanje također se ticalo i korištenje e, cloud usluga i mi smo eksplicite kazali da to pitanje nismo uputili kao moguće implikacije kad je reč o e, članku 28 same opće uredbe o zaštiti podataka. Većina je ipak e, bilo komentara, ne vidim razloga da bih morao davati neka dodatna pojašnjenja, ali obratite mi se osobno ukoliko mislite da nisam obuhvatio sve ono što ste vi. gospodin Mori, izvolite. Hvala vam lijepo. Ja ću također pokušati e, odgovoriti na pitanja. E, bilo je više pitanja vezano o konkretnim mjerama, e, vezano uz ove sporazume u zemljopravnoj pravnoj pomoći. Dakle, možda bismo e, trebali još nešto reći o dodatnom protokolu ove konvencije iz Budimpešta. E, trenutno se radi na izradi više e, poglavlja vezano uz izazovnu suradnju, te uz poboljšanje postupaka temeljem ovih ugovora o uzemnoj pravnoj pomoći. Europski odbor traži novu generaciju tih sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći i e, Knil, iz Knila su već rekli da treba poboljšati ovaj postupak e, uzajamne pravne pomoći i da e, u tu svrhu treba analizirati postojeće postupke, ali isto tako i poboljšati ljudske resurse. Podsjećam također da Europski odbor ističe da sporazumi o uzajamnoj pravnoj pomoći služe tome da se prosljeđivanje e, podataka odvija temeljem europskog pravnog režima i e, nadležnosti europskih sudova. E, dakle, da se nadovežem na ovo što je rekao Karsten, u ovoj situaciji se jamstva iz Privacy Shielda ne primjenjuju. Europski udber je u aneksu ovog, ove korespondencije rekao da bi bilo dobro da javne vlasti uzmu u obzir e, buduće izvršne sporazume koje bi SAD mogli sklopiti sa nekim drugim trećim zemljama, dakle ne nužno iz Europske unije i vidjeti u kojoj mjeri to utječe na materijalne i postupovne e, mjere. Što se tiče sporazuma sa Ujedinjenim kraljevstvom, kao što su podsjetili i moji kolege, mi nismo nadležni za to da ocjenjujemo e, mogućnost neke države članice za sklapanje ovakvih sporazuma, ali kao što smo već čuli, razlog zbog kojeg smo mi za sporazum na razini Europske unije je i taj e, da ako damo prednost bilateralnim sporazumima, to e, može dovesti u pitanje e, razinu e, zaštite postupovnih jamstava od države do države, što bi onda moglo zapravo dovesti do toga da se ta jamstva zaštite razliku od jedne države do druge i tu bismo onda izgubili određenu razinu zaštite osobnih podataka na razini Europske unije. Hvala vam. Očigledno da i problemi i sve ove brige koje su iznesene imaju doista svoje utemeljenje. Oni upravo opisuju sva ona otvorena pitanja, s obzirom da je sam proces otvoren, imamo pregovore u tijeku, a isto tako imamo i mogućnost sklapanja sporazuma SAD-EU koji može imati negativan utjecaj na mm, jamstva vezano uz temeljna prava europskih građana koje su zapisano u povelji temeljnih prava Europske unije, a privatnost prema članku 8. doista zabrinjavajuća situacija, moramo budno pratiti što će se događati, a to ćemo i činiti. Sve otvoreno. Sljedeća točka na dnevnom redu bravi se upravo i isto tako pitanje pravne službe i također jedno izlaganje vezano uz još jednu točku koja nas brine, a to je prava zapravo o brisanju podataka a koji su osigurani po spomenutom povoljom o zaštiti ljudskih temeljnih prava web stranice, primjenjust, isto tako i direktive kad je reč o upraviteljima internetskih stranica da osiguraju da se podaci osiguraju i da isto tako imamo pravo na osiguravanje podataka. S obzirom da čekamo do 10.45 eh, minuta da započnemo s ovom točkom redu, želimo se zahvaliti našim panelistima i isto tako se pripremiti za sljedeće točke dnevnog reda još se želite osvrnuti na ovdje? evo premostimo ovo vrijeme koje nam stoji na raspolaganju upravo današnja rasprava. Moram biti iskrena, malo sam zabrinuta e, s obzirom na ono što smo čuli, bez obzira što se možemo suglasiti sa idejom Sofie Interfeld vezano uz dopis koju je predložila, ta ideja treba dobiti na svojoj širini, jer ono što želimo podcrtati da komisija očigledno nije dovoljno ozbiljno shvatila ovlasti i e, svih europskih institucija, prije svega ovog parlamenta. S jedne strane komisija kaže, ističe da e, dokazi jeste teme za međunarodne sporazume, s druge strane već su počeli pregovore. Zaista se pitam na temelju čega su započeli pregovore, ne znamo. E, kako će izgledati e-dokazi i stoga želim postaviti pitanje čemu to oni pričaju jer oni e, zapravo prejudiciraju e, rezultate samih pregovora. Stoga bih želio isto tako ukazati da moramo uputiti daleko više pitanja no što je i Sophie Infert uputila, a isto tako bit će potrebno da imamo daleko, daleko ozbiljnije šire rasprave o toj temi. Gospodin Brajer još dodatna točka, izvolite, budite kratki. Jedno pitanje koje sam postavio pravnoj službi, mogu li zamoliti da dobijem odgovor na to koje je to zakonodavno ovlaštenje i koji su to sudovi koji su uhvaćeni ovim konceptom? Pravna služba, izvolite. Mike, mikrofon, molim vas. Sorry, my... Dakle, što se tiče ovog pitanja, mislim da bi trebalo to vidjeti e, od slučaja do slučaja. Međutim, mi već imamo dosta e, opsežnu sudsku praksu e, da se kom zapravo može pomoći o tome da se ustanovi je li neko tijelo e, ima pravosudne nadležnosti ili ne, a to ovisno o tome u kojoj mjeri je e, neovisan od izvršne vlasti. Dakle, mi ćemo pitanje ocijeniti na isti način. Ako se postavlja pitanje je li neko tijelo ima pravosudnu nadležnost, postavit će se pitanje da li e, može biti dokazati da je neovisno to tijelo. E, da odgovorim na ovo precizno pitanje gospođe Sipel vezano uz... E, ispričavam se. Vezano uz problem nadležnosti država članica u pregovaranju vlastitih e, sporazuma sa SAD-om. Dokle god Europska unija nema svoju nadležnost države članice to mogu učiniti, međutim kada se sklopi novi sporazum, onda države članice to više neće imati u svojoj nadležnosti. A što se tiče postupka za ratifikaciju sporazuma i uloge Američkog kongresa, e, vrlo jasno proizlazi iz Američkog zakona Cloud da je potrebno dopuštenje Američkog kongresa. Hvala lijepa. Pozdravljam naše paneliste. I sada ćemo saslušati jedno drugo izlaganje pravne službe Europskog parlamenta. Pravo na zaborav, da budete zaboravljeni, to jest da se brišu vaši podaci, a to vrijedi upravo za građane Europske unije.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 Oh. As I said, we got some 40... Imamo otprilike 45 minuta na raspolaganju koje smo predvidjeli za sljedeću točku dnevnog reda prije zajedničke rasprave sa odborom za ekonomsku i monetarnu politiku. Zajednički obrađujemo točke 14 i 15, predstavljena presuda Suda Europske unije od 24. rujna 2019. godine u slučaju 136 kroz 17. Dakle, zaštita fizičkih osoba u pogledu obrade osnovnih podataka koji se nalaze na internetskim stranicama. I točka 15. Isto tako zaštita fizičkih osoba u pogledu obrade podataka, a internetski pretraživači, prije svega kad je reč o takozvanom pravu na zaborav. Dakle, da se osobni podaci brišu kada više nisu aktualni ili kada su nezakonito procesuirani. Čućemo prezentaciju pravne službe Europskog parlamenta, gospođa Olga Ostrova. Teško se izgovara vaše ime. Izvolite, imate riječ. Izuzetno dobro ste to izgovorili. Gospodine predsjedniče, dame i gospode, hvala lijepo i na ovom uvodu koji ste dali. Pravna služba je dobila ovaj zahtjev da prezentiramo ovom odboru dvije presude koje su zapravo iz od 24. rujna 2019. godine. Ove dvije presude e, su odgovor suda na dva različite zahtjeve za prethodno e, davanje mišljenja. E, s jedne strane uputilo Komisiju Nacional, dakle francuski zaštitnih podataka, o direktivi o zaštitu u pojedinaca kada je riječ o obradi osobnih podataka. Osobno tome što je direktiva zapravo još jednom zamijenjena GDPR-om, sud je razmotrio oba zakonodavna akta, kako uredbu, tako i odredbu, a to je ujedno i korisna e, odgovor na ono što će događati sa GDPR-om u budućnosti. Vi ste također spomenuli, gospodine predsjedniče, nastavak koji je zapravo isto tako, e, kad je reč o slučaju Google Španjolska iz svibnja 2014. godine, kako bismo bolje razumjeli same presude, ja bih želila podsjetiti da u presudi Google Španjolska e, sud je e, zapravo ustanovio pravo uklanjanja poveznica. Sud je obznanio da se da postoji pravo na zaborav, a što može biti obveza e, pružatelja usluge da uklone same poveznice na web stranice koje sadrže osobne podatke a isto tako i popis e, i sa popisa koji e, se e, može pronaći nakon traženja imena i prezime dotične osobe. Upravo na temelju ove pravosudne prakse ja ću vam danas e, dati prikaz e, ovih pojašnjenja e, teritorijalnog opsega vezano uz uklanjanje poveznica i obveza samih operatera kao što je to primjerica Google, a kad je riječ o zahtjevu za, po, dakle, za uklanjanjem poveznica, kad je o tome riječ. Prvo ću se osredotočiti na Google, dakle, C 507 kroz 17, to je drugi, 15. točka dnevnog reda, a isto tako kad je riječ o geografskom opsegu e, uklanjanja poveznica. Što se tiče ove prethodne odluke, riječ je bilo o dakle, sporu između Google i francuske zaštitne podataka koji su tražili da Google uklani poveznice svih domena i ekstenzija, to znači u čitavom svijetu. Google to nije učinio i zapravo je skinuo poveznice samo iz onih domena gdje je poveznica imena bila na razini Europske unije. A našao se pred sudom, gdje, zapravo pred sudom u Francuskoj, gdje je Google kažnjen sa stotinu tisuća eura kazne. I sam sud u Francuskoj je e, uputio pitanje sudu Europske unije i sa postavljenim pitanjem da li operater lice kada e, se bavi uklanjanjem poveznica to mora učiniti na svim verzijama svih svojih pretraživača, dakle u čitavom svijetu, ili samo na onim verzijama pretraživača koje su e, vidljive na razini Europske unije ili čak na verzijama koje su nalaze samo u državama članicama odakle E, postavljen zahtjev za uklanjem poveznice. Konsedeta, e, Francuski sud e, je upozorio na mogućnost geoblokade od strane Google. Sud u svojoj presudi podsjetio je na prethodne slučaje, prije sve na presudu Google Španjolska, koju sam ranije spomenule. Podsjetili su da pravo na uklanjanje poveznica je u kontekstu GDPR-a jeste zapisano u članku 17. ove uredbe koje zapravo e, daje pravo na brisanje i takozvano pravo na zaborav. Kako bi se obuhvatio ovaj teritorijalni opseg, sud je pozvao isto tako i cilj same direktive zaštiti podataka, koji jeste da se zajamči visoka razina zaštite osobnih podataka na čitavom teritoriju Europske unije. S jedne strane, sud je priznao da e, globalno e, uklanjanje poveznice ne bi bila objektivna mjera, te je isto tako upozorio na bezgraničnost interneta, a isto tako i o prikupljanju e, i prikupljenim informacijama, a isto tako i pristupačnost informacija koje imaju na sam objekt koje traže zaštitu podataka. Prema odluci su da upravo na taj način treba opravdati i e, zakonodavnu kompetenciju e, unutar Europske unije za pretraživača koji treba izvršiti e, globalno uklanjanje poveznica. Međutim, sud nastavlja s druge strane naglašava da čit ni niz e, prava, a isto tako na uklanjanje poveznica e, osporavaju ovo pravo, pravo na zaštitu podataka nije apsolutno pravo, stoga se mora uzeti u obzir e, ulozi u društvu, a isto tako usporediti i prenačiti sa drugim pravima prava. Sam sud je isto tako kazao da ovo uravnoteženje zapravo bi bilo jako teško izvesti u čitavom svijetu. Sud je isto tako se osvrnuo na formulaciju e, GDPR-a i kaže da u GDPR-u u članku 17. stavak 3. podstavak EA E, zapravo se pokušava postići ravnoteža između prava na privatnost i zaštite podataka, a s druge strane prava na informaciju i isto tako izražavanju korisnika s druge strane. To je učinjeno e, samo utoliko kad je riječ o teritoriju Europske unije. Nije razvidno iz bilo kojeg dijela direktive ili uredbe da zapravo europski zakonodavac jeste tražio opsek koje bi bio zapisan u ovom zakonosti i koje bi išao izvan teritorijalnog opsega e, samih država članica. E, stoga je sud zaključio da ne postoje nikakva ovoze prema europskom zakonodavstvu da se e, provede upravo uklanjanje poveznica u čitavom svijetu. Kad je riječ o uklanjanju poveznica unutar EU ili samo unutar države članice, Sud e, je podsjetio da zakonodavac e, jest predvidio da se zaštita podataka zapravo e, učini kroz izravno uporabljivom direktivom, a kad je riječ o visokoj razini zaštite na razini EU unije, što se tiče uklanjanja poveznica, ona se treba učiniti u svim državama članicama. Istovremeno, sud je naglasio da i unutar Europske unije javni interesi i dobivanja određenih informacija, a pozvao se na članak 85. GDPR-a, koji dozvoljava e, prema nacionalnom zakonodavstvu da se isto tako zaštite osobni podaci i da se uskladi sa pravom na dobivanje informacija i na pravo na informacije kao takvim. Što se tiče geoblokiranja, Sud je bio jako kratak i istaknuo da za e, posluživače, pretraživača da moraju zaštititi podatke osoba, a mjere moraju biti ili preventivnog karaktera ili barem e, zapravo e, obeshrabriti korisnike interneta u državnim članicama da imaju pristup poveznicama, ako koje jest predmetom uklanjanja poveznice. Ako mogu isto tako kratko sažeti ovu presudu, dakle, na jedan praktičan način, sud je kazao da pod europskim zakonodavstvom ne postoji da pretraživači da izvrši uklanjanje poveznica na čitavom svijetu, što znači da e, operater treba ukloniti samo na europskim verzijama svojih pretraživača. No, europsko zakonodavstvo ne onemogućuje takvu praksu, znači može se primijeniti, stoga je e, nacionalne vlasti su zadužene da to protumače prema standardima i eventualno narede operateru da se izvrši uklanjanje poveznice na svim verzijama njegovog pretraživača. Sam operater, pretraživače, treba obeshrabriti korisnike interneta da se pristupi ovim poveznicama, a koji se mogu pronaći izvan Europske unije, a te mjere mogu uključiti i mjere geoblokade. Dozvolite da sada kratko se e, osvrnem na drugu presudu CES to kroz 17 koji govori o ulozi dakle svih onih operatera kad je riječ o kategorijama podataka, prije svega zaštiti fizičkih osoba u pogledu osobnih podataka. Dakle, četiri individualne osobe koje su tražile Google da e, skinu poveznici sa njihovih stranica koje su sadržavale neke osjetljive podatke kao što su to političke e, mišljenje ili politička uvjerenja i isto tako i povezane na kaznene Google je odbio taj zahtjev, znači da su ponositelji zahtjeva e, su e, dakle ovoj predmet donijeli pred e, sud u Francuskoj i koji je isto tako tražio sud. Prvo je želio znati je li posebne kategorije podataka se primjenjuje i na operatera tražilice. Drugim riječima, pitanje je postavljeno hoće li Google biti u skladu za procesiranje tih podataka prije no što se e, iznese jedan takav pretraživački rezultat. Sam sud je tražio pojašnjenje i procesiranje podataka kad je riječ o kaznenim postupcima i o kaznenim presudama. Što se prvog pitanja tiče, sud e, je podsjetio na prethodne E, presude, primjerice Google Španjolska, operateri tražica su kvalificirani kao nadzornici podataka. Kada pogledamo formulaciju sama GDPR-a i isto tako zaštitu podataka, sud je isto tako primijenio ove posebne podatke, a da se odnose i na pretraživače. Osjetljivost podataka jest ono što opravdava da se upravo to primijeni bez izuzetaka. No, Prihvaćeno je isto tako da posebno procesuiranje koje tra, vrše tražilice ovise isto tako i o obvezama samog operatera. Sud zaključuje da e, zaustavljanje ovih podataka koje se primjenjuju u tražilici, a zbog uklanjanja poveznica i kroz verifikaciju na temelju zahtjeva samog ponositelja zahtjeva za uklanjanje poveznice. Sud je isto tako E, osvrnuo se na osjetljivost podataka, da je zapravo internetski pretraživač i operater e, obavezan e, prihvatiti uklanje poveznice osim ako procesiranje posebnih e, podataka jest pokriveno jednom od e, izuzetaka članka 9. u GDPR-u, a što uključuje pak e, slučajeve gdje podnosite zahtjeva za uklanjanje koje je to javno bilo objelodanio ili postoje javni interes pristupanju upravo objavljanjem informacijama. Sud je analizirao pravo na zaborav i istaknuo da izvršavanje slobode izražavanje i iznošenje informacije sada se spominje e, u samom izuzetku kada je reč o pravu na zaborav. Drugi korak jest da operater obuhvaća i same duljinu, to je jako važno kad je riječ o zaštiti sloboda informacija e, korisnika interneta, to je prava temeljem 11. članka povelje. Kao opće pravilo, pravo na zaštitu podataka i privatnosti e, zapravo stoje iznad e, prava samih korisnika, korisnika, međutim ravnoteža može ovisiti o različitim faktora, a to je osjetljivost podataka, utjecaj na privatni život, te isto tako interes javnosti da se ta informacija stavi na raspolaganje, a što ovisi o ulozi samog podnositelja zahtjeva u javnom životu. Što se tiče druge pitanja, a procesiranje podataka i isto tako kada je riječ o e, dakle, presudama i isto tako postupcima, u kaznenom postupku što se tiče i presuda i isto tako ishoda kaznenih postupaka, to je nešto što e, dakle, je dakle, spomenuto u članku 10. GDPR-a, ta informacija spada u opsek samog članka. Operater mora osigurati i u tom slučaju e, bilo dakle, riječ o javnom interesu da je potrebno za pristupanje kroz načelo pristupa slobodnim e, pristupanja informacijama. Sud također podsjeća da na presudu e, Suda za ljudska prava u Strasburu, a isto tako uloga novinstva u e, društvu, što znači izvještavanje o postupcima. Javnost ima interes ne samo da bude informirana o samim e, događajima, već isto tako mora imati mogućnost da istraži sve ono što se u prošlosti događalo sa određenim slučajem. Također je sud podsjetio da javni interes u slučaju kaznenog postupka je različit u svom stupnju i može imati različite kroz vrijeme. Sud zaključuje da isto tako se mora u pogledu svih okolnosti samog e, slučaja odlučiti je li ta informacija e, poveznica koja može ostati povezana sa imenom ili ne. Ako operater zaključi da se poveznica mora zadržati s obzirom na ovo E, analizu, to je onda doista e, i temeljeno na e, pravo informiranja korisnika interneta. Stoga se mora prilagoditi popis kako bi se posljednje informacije dale na prvom mjestu, što znači najaktualne informacije će internetski pretraživač staviti na prvo mjesto. Želim zaključiti na vrlo jednostavan način, zaključiti što je ključ presude. Operater internetskog pretraživača kao što je obavezan je e, isto tako poštivati restrikcije e, objavljivanja podataka, ali ne mora to činiti prije nego što dobije e, zahtjev, podnositelja zahtjeva, a s obzirom da se to dogodi tek nakon što se stave podaci na internet, obveza za E, ispunjavanja ovog uvjeta e, jest uklanjanje poveznice u trenutku kada se takav zahtjev postavi. U načelu operater mora ispuniti takav zahtjev i mora isto tako uravnotežiti s jedne strane pravo na zaštitu podataka, a s druge strane pravo na javno informiranje i pristup javnim informacijama. Zahvaljujem vam na pozornosti. U redu, hvala. Imamo sada vremena za raspravu. Mm, Ovo je doista jedna vrlo važna prezentacija. E, presude suda Europske unije. Tu je zapravo pojašnjeno jedno pitanje o kojemu se raspravljalo tijekom e, duže E, dužeg vremena kada smo razgovarali o paketu dakle propisa o zaštiti podataka e, kada smo između ostalog definirali pravo na zaborav, pravo na brisanje podataka koji su bili protuzakonito obrađeni ili pak koji su nanijeli štetu, povjerljivosti, dignitetu ili integritetu E, temeljnim pravima građana. Vidim da se netko javlja za riječ. Izvolite, gospođo Parali. Hvala vam lijepo. Možda sam nešto propustila, ali istekla sam dojam kao da je u ovoj prvoj odluci Google postigao što je htio ali sud je isto tako rekao, odnosno otvorio je mogućnost za europske vlasti da izmjene pravila i da se omogući pravo pojedinca da e, se uklone poveznice koje se odnose na njega. Ima li još pitanja? Zamolio bih e, pravnu službu Europskog parlamenta da e, izravno nešto kaže o učinku tih presuda. Jer e, sada je po prvi puta u europsko zakonodavstvo ugrađeno novo pravo e, koje do sada nije postalo, a to je dakle o pravo na zaborav, droit l'oubli, dakle na raznim jezicima, right to be forgotten, na mreži, da ne toleriramo to trajno postojanje e, određenih podataka, dakle njihov ostanak na mreži u bilo kojem formatu ili obliku, što može nanijeti štetu pravu na poštovanje. koje možemo zapravo sami, koje smo zaslužili. Thank you much. izvolite. Hvala, ja sam eh, razmišljala o tome trebamo li postaviti pitanje ili ne. Međutim, što se tiče ovog donekle eh, novog koncepta prava na zaborav, trebamo razmotriti u kojoj mjeri ove presude imaju ili nemaju učinak na daljnje e, postojanje ove odredbe u GDPR-u. U potpunosti se slažem da pravo na zaborav ne može, dakle svi žele da se brišu njihovi podaci, Međutim, to se mora provjeriti od slučaja do slučaja. Dakle, to sve ovisi od slučaja do slučaja, od osobe do osobe i ne radi se samo o pravima pojedinca i e, korisnika interesa. U nekoj mjeri bismo mogli reći da se tu radi o pravu pojedinca u odnosu na opći interes ili javni interes i mislim da bi zapravo dugoročno pitanje moglo biti e, je li to Europski sud, o kojim se tu institucijama radi, koje bi to institucije trebale zapravo izraditi neku vrstu smjernica i odlučiti koji je interes važniji i koji bi e, mogli biti pokazatelji e, da se donese odluka u ovom ili onom smjeru. Nisam sigurna da li presude daju takvu mogućnost, ali mogu zamisliti to da e, službe za zaštitu podataka, komisija i pravne službe rade na nekim od tih ideja da se dođe do određenog zajedničkog razumijevanja da bismo u budućim situacijama mogli imati zajedničko razumijevanje o tome treba li e, uzeti u obzir pravo na zaborav ili pak e, možemo odbiti e, tako brisanje podataka ako je to u općem interesu ili u interesu javnosti. Imate li možda komentare na to? Netko iz pravne službe. Yes, thank you. I'll probably address the... Hvala. Pa evo, ja ću pokušati odgovoriti zajedno na ova pitanja. Što se tiče prvog komentara, je li to bila pobjeda ili ne, pa to ovisi kako gledate na tu presudu? Ono što je sud zapravo kazao jest da ne postoji ništa u uredbi što bi moglo opravdati e, činjenicu da pokušavamo nametnuti pravo na zaborav i izvan granica Europske unije. Dakle, u osnovi e, to pravo postoji unutar Europske unije, međutim sud je također prepoznao da ukoliko postoji pristup informacijama izvan Europske unije, to može e, utjecati na ko, e, dakle na pojedince koji se nalaze unutar Europske unije. Sud je također naveo i argumente protiv ekstrateritorijalnih učinka tih prava, međutim zaključak je vrlo jasan. Dakle, e, prema mišljenju suda formulacija GDPR-a vrlo je jasna i možemo obvezati operatere e, da uklone poveznice samo na teritoriju Europske unije. Međutim, sud je također podsjetio da nacionalne vlasti mogu imati svoja vlastita nacionalna pravila gdje postoji određena ravnoteža između prava e, na zaštitu podataka i e, zaštitu korisnika interneta e, i zapravo tu nacionalne vlasti mogu navesti, odnosno uvesti obvezu općeg uklanjanja poveznica, ali to će ovisniti o pojedinačnim slučajevima i o nacionalnom pravu, odnosno pravnom režimu u pojedinim državama članicama. Što se tiče prava na zaborav, Moramo imati na umu da e, kada je donesena da u predmetu Google Španjolska nije postojalo pravo na zaboravi, dakle nakon toga smo uspostavili pravo na zaborav. U međuvremenu se pojavilo, pojavila e, opća uredba o zaštiti podataka sa člankom 17. gdje je definirano pravo na zaborav. Jedan od izuzetaka e, prava na zaborav jest da bi pravo korisnika interneta trebalo imati prvenstvo. U tom slučaju se ne može e, primjenjivati pravo na zaborav, tako dakle da je zapravo već e, uspostavljena ravnoteža unutar ove uredbe, unutar GDPR-a. Ne znam što bi bilo sa smjernicama za provedbu članka 17. Vjerujem da bi europski nadzornik za zaštitu podataka bio otvoren da da takve smjernice, no mislim da se tu ipak e, radi o tome da se ovo primjenjuje od slučaja do slučaja. You're Ima li još pitanja, gospodin e, Brajer? E, nakon toga ćemo dati riječ komisiji. Hvala. Pa evo u kontekstu prava na zaborav e, moram reći da je sud donio presudu da se učinak može e, primjenjivati samo na teritoriju Europske unije, ali isti tjedan je e, sud donio također odluku u odnosno presudu u jednom predmetu protiv Facebooka gdje e, je rečeno da e, sudske odluke, e, sudski nalozi u državama članica mogu imati učinak šire, dakle na međunarodnoj razini, jer međunarodno pravo tvrdi da presude sudova Europske unije ne mogu imati međunarodni učinak. Što vi mislite o tome? Pa da, e, kada smo dobili tu presudu predmetu Facebook, e, čuli su se komentari da je sud odjednom promijenio mišljenje. Međutim, na samom početku moram istaknuti e, što se tiče perspektive Europske unije i suda Europske unije, zapravo tu nema razlike u tim presudama. Sud je zapravo se držao svog mišljenja, jer ako pogledate e, presudu u e, predmetu Facebook, e, tu je sud razmotrio direktivu o e-trgovini, dakle ta, to je bio isti pristup kao i u predmetu Google. Dakle, sud je ustanovio da ne postoje nikakve odredbe u propisima o e-trgovini koje bi spriječile to da ova e, mjera, ova sudska odluka ima učinak i drugdje u svijetu. Kod predmeta e, Google rekli smo ne možemo se ograničiti samo na države članice s obzirom da postoji uredba koja definira zajedničke standarde za zaštitu podataka u Europskoj uniji i shodno tome to se primjenjuje samo u Europskoj uniji. Međutim, što se tiče Facebooka, bilo je rečeno da ne postoje zajednička pravila oblačenju, tako da to treba pripustiti državama članicama i to ovisi o tome je jesu li nacionalna tijela u mogućnosti izdati nalog koji ima međunarodni učinak ili ne. E, isti e, nezavisni pravni odvjetnik je dao mišljenje u oba predmeta, tako da iz perspektive Suda Europske unije nema e, nikakvog, nikakve razlike u tumačenju. Here now from Mr. Farlina Mojetovic, Data Protection Unit from the... Dakle, Sada e, riječ ima komisija, odjel za zaštitu podataka. Predstavnica komisije, izvolite gospođo. Hvala vam lijepo. Hvala i dobro jutro svima. Hvala vam što ste mi dali priliku da dopunim ove izjave e, pravne službe Europskog parlamenta Imajući u vidu neka od e, pitanja koja su ovdje postavljena, mislim da je vrlo važno naglasiti da ne govorim o nikakvom brisanju e, podataka. To je već bio slučaj u prvom predmetu Google da je stays su e, novine La Vanguardia već objavili podatke. Dakle, ono što je uklonjeno je samo bila poveznica na te informacije na internetu. Tako da se ovdje obraćam i gospođi Sipol vezano uz e, ravnotežu. I sada se pojavljuju novi elementi nakon e, GDPR-a u presudama Google 2 i Google 3 Dakle, tu je pravo e, na informiranje i pravo na slobodu izražavanja e, koje sada imamo u članku 17 GDPR-a, dakle to je ovo pravo na zaborav i to sada izričito imamo u GDPR-u što nije bio slučaj direktive. Tako da je sud zauzeo stav da je internet važan za širenje informacija. E, ne brišem prošlost, kao što smo vidjeli u slučaju avangardije, E, dakle izvor onoga što je objavljeno ostaje, međutim ono što treba vidjeti jest u kojoj mjeri e, se može smanjiti opseg širenja tih informacija u nekim konkretnim situacijama kada e, netko smatra da je to otišlo predaleko. Tako da postoji ravnoteža uz ono što je već učinjeno predmetu Google s tim da je snažni naglasak na slobodi izražavanja i pravu na informiranje if Google got everything, this is not the commission's position because of e, je li Google sve dobio? To nije stajalište komisije, premda je njihova praksa bila e, da se briše na razini, e, na razini Evropske unije, međutim oni su htjeli da se to briše samo u dotičnim državama članicama. I sada ću odgovoriti na posljednje pitanje koje je postavljeno. E, kako tumačiti GDPR, koliko daleko možemo ići, a da se e, ne bavimo pitanjem ekstrateritorijalnosti. Mi smo u uredbi zapravo uskladili prava. E, sud je rekao nemamo ništa i pravo Europske unije nam ne dopušta da u takvoj situaciji primjenjujemo GDPR ekstrateritorijalno. E, tu je također pitanje različite razine zaštite e, slobode izražavanja u svijetu. E, ovaj e, slučaj iz Austrije radi se o tome da se u nacionalnom pravu e, osiguravaju pravna sredstva, odnosno pravni lijekovi, tako da sud kaže da nacionalno pravo treba vidjeti u kojoj mjeri se ne ugrožava nacionalno i međunarodno pravo prilikom provedbe nekog sudskog naloga šire. Što se tiče smjernica, smjernice ne proizvodi nadzornik nego odbor, Europski odbor, a to su dakle sva e, europska tijela za zaštitu podataka, već e, postoje smjernice o pravu na zaborav e, još i od prije donošenja GDPR-a i to nakon prve presude Google temeljem direktive. Europski odbor za zaštitu podataka, dakle to su sva europska tijela za zaštitu podataka, rade na reviziji ovih smjernica u svjetlu posljednje dvije presude. Do sada sam više manje pokrila sve ovo što je do, sva pitanja koja su postavljena, e, tako da slobodno mi recite ako mogu još nešto doprinijeti. Evo samo još jedna dodatna točka, pa vidim da gospođa Barli želi uzeti riječ. Pa evo, htjela e, bih samo nešto reći vezano uz mogućnost e, kada E, tijelo za zaštitu podataka u nekim izuznim, iznimnim e, situacijama e, mogu zatim uzeti u obzir slobodu izražavanja i druga temeljna prava. S obzirom da se to odnosi na točku 72. presude gdje se sud oslanja na dvije druge presude, dakle gdje se zapravo na neki način malo ublažavaju izjave iz tih presuda, Dakle, dok nacionalna tijela u, u iznimnim okolnostima mogu obvezati e, pretraživače da uklone poveznice u cijelom svijetu. Dakle, ukoliko nacionalno tijelo za zaštitu podataka donese takvu odluku, odnosno to zatraži, ono mora voditi računa o privatnosti i učinkovitosti te jedinstvo europskog prava. E, to je inače naveo i sud u ove dvije presude, dakle u presudi predmetu Google, gdje se kaže da ova mogućnost još postoji. Dakle, e, čak i ako Evropsko, e, nadzor, Evropsko tijelo za zaštitu podataka donese odluku da ovo ima međunarodni učinak, e, jedinstvo i učinkovitog stevarskog prava ne može se dovesti u pitanje. Hvala vam lijepo. Hvala, a sada gospođa Val, izvolite. Na njemačkom ću biti preciznije, upravo u tom smjeru ovog e, potpunjavanja. Ako sam dobro razumjela, onda je jasno da naša evropska pravila vrijede samo na teritoriju Evropske unije. Eventualno izuzetno države mogu odstupiti od toga. Znači li to teoretski da ako bismo regulirali daleko više još e, područja sa ovim načelom pravo na zaborav, da zapravo e, sužavamo mogućnost djelovanja država, to znači e, međunarodno pravo na, na, na prihvaćanje zaborava, a ako mi kao evropljani i kao europske institucije se aktiviramo u tom području, hoće li to onda upravo na taj način imati svoje posljedice. Comment. Želi li još netko nešto komentirati? Ima li još komentara? Komisija? Želite li vi govoriti? Meni je sve jedno, kako vi želite. Pravna služba, želite li vi nešto reći? Evo samo jedan komentar. Što više pravila, obveza i uvjeta e, stavite u uredbu, manje ćete prostora ostaviti nacionalnim e, nadležnim tijelama. Sad ne znam da li to odgovara naše pitanje, a možda i komisija želi nešto nadati. Dakle, ovo je uredba. Mi smo u potpunosti ujednačili definiciju pravo, prava na brisanje i prava na zaborav, kako se uglavnom zove diljem Europske unije. Zatim GDPR e, omogućuje čitav niz mehanizama za suradnju i za dosljednost i koristi dosljednu i uniformnu definiciju i tumačenje e, prava na zaborav. Tijela, pravosudna tijela u Europskoj uniji surađuju pripremaju se smjernice koje onda ograničuju prostor za e, široko tumačenje. I sad ako sam dobro shvatila pitanje, a ispravite me ako nisam, vas brine da ako odete dalje, smanjili biste mogućnost da se definicija drugačije tumači. Ali ako vi smatrate da je potrebno imati više uvjeta kada i kako se to pravo može provesti, članak 17 GDPR-a, probajte zamisliti da osigurate više iznimka, onda da malo oblikujete pravo koje će onda pojedinci koristiti pred nacionalnim sudovima ili nacionalnim pravosudnim tijelima, a dodatne iznimke bi se onda morale uzimati u obzir. Ako vaše pitanje bilo više o e, ekstrateritorijalnom opsegu, e, europsko zakonodavstvo se temelji na diktrini učinka. I to se ne odnosi samo na područje zaštite podataka, već i u području e, granica, zrakoplova, dobrobiti životinja i tako dalje. Vrlo je jasno rečeno u, presudi u točki 57. da to eh, je učinkovito odmah na osobi u Europskoj uniji. Tako da kad primjenjujete europsko pravo, a pritom je to prihvaćeno kroz međunarodno pravo, to mora biti povezano sa teritorijom, recimo u slučaju zrakoplova ili zakon o tržišnom natjecanju i u, slučaju, u ovakvim slučajevima je dakle to za građane koji žele ostvariti svoja temeljna prava. Ne znam je li to bilo vaše pitanje, a ako nije probajte mi malo pojasniti. Dobro, to će biti dovoljno. Jer sad idemo na sljedeću točku dnevnog reda. To nam je zadnja točka danas do 12.30. Sada imamo zajedničku raspravu s odborom za ekonomsku i monetarnu politiku. Tako da, eto, sačekamo par minuta da nam dođu članovi iz odbora Ekon. I onda ćemo se pozabaviti sljedećom temom koja je također jednako važna. Hvala vam. Members, if you will. Evo, imamo sat vremena za jako važnu temu. Jednako važnu kao i prethodno o kojima smo danas govorili. Sada je na redu zajednička rasprava s odborom za ekonomsku i monetarnu politiku, dakle Ekon i Libe. Spojili smo pet točaka u jednu. Bavit ćemo se e, komunikacijom Komisije Europskom parlamentu i vijeću prema boljoj provedbi okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma. Isto tako imamo izvješće Komisije parlamentu i vijeću o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti. Zatim imamo izvješće Komisije Europskom parlamentu o ocjeni okvira za suradnju među financijsko obavještajnim jedinicama. Zatim izvješće Komisije parlamentu i vijeću o međupovezanosti nacionalnih centraliziranih automatiziranih mehanizama država članica za bankovne račune i izvješće Komisije parlamentu i vijeću o ocjeni nedavnih navodnih slučajeva pranja novca u kojima su sudjelovale kreditne institucije. A sada ćemo se koncentrirati na komunikaciju komisije iz lipnja 2019. E, Evo to vam je ovaj veliki dokument. Naslov komunikacije je prema boljoj provedbi okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja. E, tu komunikaciju prati još četiri izvješća koje sam spomenuo. Svi, se, e, svi su zapravo nadogradnja direktive protiv pranja novca te akcijskom planu koji je predstavljen u prosincu 2018. Vjerojatno se sjećate, e, ta direktirava... direktiva pod zajedničkom nadležnošću odbora Ekon i Libe i zbog toga nam je danas drago da su s nama e, članovi odbora Ekon. Prije nego krenemo, dopustite me da vas podsjetim da, nažalost, čak i nakon isteka roka za provedbu četvrte direktive pokrenut je čitav niz e, prekršajnih postupaka prema protiv zemljama, protiv zemalja članica. Rok za prijenos pete direktive se također približava. To je sjećanj 2020. I još uvijek direktiva neće biti prenesena u brojne zemlje članice. U komunikaciji predla, komisija predlaže kao još jednu mjeru za usklađivanje tog okvira, da se direktiva pretvori u uredbu i drugo, da uspostavimo e, zapravo da dodijelimo posebne zadatke za provedbu praće, za provedbu te direktive posebnim e, tijelima za e, praćenje pranje novca. Parlament je usvojio rezoluciju o provedbi zakonodavstva protiv pranja novca ove godine na plenarnoj u Strasburu u rujnu. Ove godine smo o tome razgovarali. I u rezoluciji parlament traži od komisije da ocijeni u kontekstu ocjene učinka svako buduću reviziju zakonodavstva o protiv pranja novca. Hoće li to biti onda uredba, direktiva i možemo li specifične nadzorne zadatke povjeriti e, tijelu koje bi se osnovalo za tu svrhu. Ta je rezolucija potpisana od strane nekoliko e, koordinatora odbora LIBE i e, koordinatora odbora Ekona. To smo dakle dogovorili još u rujnu ove godine. A sada da čujemo kako izgleda ocjena od strane komisije. Prvo ćemo čuti gospođu Vasilijadu. Ona je zamjenica uh, u glavnoj upravi Justice. Onda ćemo čuti predstavnike političkih klubova uh, i ostale zastupnike koji žele nešto komentirati. Imajte na umu da ćete na raspolaganju imati jednu minutu. Gospođo Vasilijanu, izvolite. Hvala odboru Libe i e, odboru Ekon što ste me pozvali da vam danas izložimo ovu komisiju i govorimo o našem paketu. Kao što znate, borba protiv pranja novca, i financiranja terorizma je bila e, jedan od prioriteta e, Junkerova komisija, bit će to prioriteti za sljedeću komisiju. U srpnju 2018. smo izdali četiri izvještaja koje predsjedatelj upravo predstavio. Dakle, e, to je jedna od obveza koju imamo u okviru direktive protiv pranja novca, a jedno isto tako, e, a jedna obveza proizlazi iz zaključaka vijeća. Evo, imam tek nekoliko minuta da predstavim sve ta, sva ta izvješća, tako da neću ići u detalje, ali ću rado odgovoriti na vaša pitanja poslije toga. Na početku bih krenula o, e, s izvještajem o nadnacionalnom E, nadnacionalnoj analizi rizika. Dakle, mi imamo pristup koji se temelji na riziku. Dakle, uvijek moramo znati koji su rizici pojedinih usluga i proizvoda i onda nakon toga poduzimamo korake kako bismo ublažili taj rizik. Rizici se neprestano mijenjaju i zbog toga mm, na tome to radimo svake dvije godine i pokušavamo vidjeti koji su rizici za cijelo, na cijelom unutarnjem tržištu. Prvo, takvu ocjenu smo napravili u 2017. drugi smo drugu ocjenu smo završili u srpnju i ocijenili smo 47 proizvoda, dakle 7 proizvoda više, zato što smo otkrili da unutarnjem tržištu prijete neki novi rizici. Na primjer, to su virtualne e, valute ili kriptovalute, e, zatim ulaganja, scheme građana, i tako dalje. Tako da pokušavamo stvarno pratiti e, i slobodne luke također. Pokušavamo stvarno pratiti što se događa. I uvijek gledamo kad ocjenjujemo rizike, dakle koliko su e, proizvodi ranjivi i to se sve može, jer se to sve može razlikovati od područja do područja. Vidjeli smo da se rizici šire u pojedinim sektorima i to nisu samo banke, ko što bi mnogi, mnogi Glavni rizik se e, odnosi na e, gotovinu, zato što tu ne možemo pratiti transakcije. Zatim rizici dolaze iz financijskih institucija, ali i nefinancijskih e, institucija poput računovodstva, javnih bilježnika, odvjetnika i tako dalje. Zatim kockanje je također jedan od sektora koji je poseban rizičan. O tome se možete pročitati u našim izvješćima. Zatim pokušavamo otkriti koje su horizontalne e, ranjivosti, dakle što se može vidjeti u svim sektorima. I kao pr, najveći problem je anonimnost transakcija, drugo je e, otkrivanje stvarnog e, vlasnika i drugo je povezano sa funkcioniranjem lokalnih i regionalnih tijela koji su zaduženi za to. Dakle, to su slabosti u nadzoru te slabosti u financiranju eh, financijsko-obavještajnih jedinica. Dakle, ti naši izvještaji stvarno vrlo detaljno eh, analiziraju rad eh, nadležnih tijela te s kojim problemima se najviše susreću. Na početku ću reći nekoliko riječi o izvještaju o financijsko-obavještajnim jedinicama. Prema članku 6.5 stavak 2. Identificirali smo koje su glavne prepreke u suradnji sa financijsko-obavještajnim jedinicama i onima u trećim zemljama, te postoji li način da te jedinice surađuju na razini Europske unije. I dakle, u toj smo ocjeni pronašli nekoliko nedostataka. Evo, samo ću grupirati. Dakle, našli smo da se e, direktiva ne provodi kako treba. Isto tako smo otkrili da financijsko obavještajne jedinice ne razmijenjuju razmjenjuju informacije i isto tako vrijeme za odgovor se značajno razlikuje od države do države. Isto tako smo otkrili da imamo IT probleme, zato što mi ovdje u Europolu imamo jedinicu za financijsko obavještajnu jedinicu i to je jedan stari sustav koji se raspada i uopće ne funkcionira kako treba i to treba riješiti a to što ne funkcionira kako treba utječe na to da financijsko obavještajne jedinice ne mogu razmjenjivati informacije preko granica. Još jedan problem kojeg smo otkrili jest da nedostaje usklađivanje i da to onda dovodi do vrlo različitih pristupa u različitim zemljama članicama. Na primjer, u nekim zemljama e, financijsko obavještajne jedinice odgovore u roku od 24 sata, a drugima pak u roku od mjesec dana. Tako da to bi trebalo uskladiti na razini Europske unije. Zatim smo identificirali neke strukturne e, probleme. Sada imamo strukturnu e, skupinu, dakle platformu gdje okupljamo sve te financijsko obavještajne jedinice i to je stvarno mm, dobro jer tu stručnjaci rade. No ono što njima nedostaje je pravna, su pravne ovlasti i to onda stvara jako puno problema zato što ta platforma izdaje smjernice, neki će ih slijediti, neki će ih ignorirati. Tako da mi to nazivamo strukturnim problemom, to što nemamo e, zakonski obvezujuća pravila. Neću vam sada iznijeti e, zaključke ovog izvještaja zato što ću to učiniti zajedno s ostalima. No kao što vidite stvarno imamo dosta problema s tim e, jedinicama. Zatim imamo još jedan izvještaj koji se zove Postmortem Report, e, dakle ima stvarno strašno ime, a tu se odnosi, a to se odnosi na zahtjeve vijeća da analiziramo posljednje slučajeve prava novca, pranja novca. Odabrali smo deset slučajeva. Danske Bank, Deutsche Bank, FBMI Bank, ANG, Nordia, Sata Bank, Societe General i još jednu banku. I izabrali smo te slučajeve zato što se o njima jako puno pisalo u medijima. I bilo nam je stvarno bitno da utvrdimo koji su bili najbitniji problemi. Isto tako smo analizirali što se radilo dakle, u kreditnim institucijama, ali i što se događalo u nadležnim tijelama koje su bila nadležna za rješavati te probleme. Dakle, u bankama smo otkrili jako puno problema. Probleme koji se odnose na nedostatak sukladnosti, nedostatak provjera. Isto tako našli smo probleme sa upravljanjem, sa internim istragama, sa odgovornostima višeg menadžmenta. E, isto tako što se tiče apetita za rizikom, Neke su banke funkcionirale isključivo na temelju depozita nerezidenata, Dakle, probleme smo zapravo pronašli na svakoj razini. Zatim smo analizirali rad nadležnih tijela, da vidimo što su nadležna tijela radila kako bi se riješili ti problemi u bankama. I tu smo onda e, se najprije pozabavili nadzornicima za pranje novca, dakle tijelima za nadzor e, pranja novca. E, problem, vrlo ograničene resurse. E, u nekim zemljama imate dvoje ljudi koji nadziru cjelokupne financijske sektor u, u jednoj zemlji, to je definitivno neprimjereno. Zatim nedovoljni nadzor. E, neke zemlje su radile na, četiri nadzora tokom cijele godine. Isto tako smo otkrili neki nisu imali dovoljno znanja koji su izdavali sankcije i kazne koje zapravo nisu uopće bile odvraćajuće, su bile vrlo male, a ponekad su čak okljevali sa nametanjem, e, sa izdavanjem sankcija. E, otkrili smo da u jednoj zemlji recimo nisu nikada ni izdane nikakve kazne. E zato smo otišli na e, tijela za nadzor boniteta. Oni su naravno zaduženi za nadzor boniteta i tih tema, ali isto tako moraju sagledati i aspekt pranja novca kod bonitetnog nadzora. Oprostite, zaboravila sam što sam htjela reći. Dakle, tu smo pronašli probleme koji se odnose na upravljanje, a i najveći problem e, je bio taj što ta tijela nisu zapravo uopće bila svjesna da se moraju baviti i pranjem novca. To jest nadzorom pranja novca. Tako da E, kod njih nismo našli toliko problema zato što oni jednostavno nisu uopće dobivali e, informacije od banaka o takvim slučajevima. Kada bismo ih pitali jeste li dobili informacije o nekakvim sumnjivim transakcijama, oni bi rekli ne. Mm, tako da tu... Tako da ovo su bili opći nalazi naših izvještaja i još jedan izvještaj koji je kratak, ali je važan. Riječ je o izvješće o međupovezanosti nacionalnih centraliziranih automiziranih mehanizma. Dakle, peta direktiva protiv pranja novca obvezuje države članice da uspostave takve mehanizme i registre i onda ta ista direktiva traži od zemalja, od komisije da se vidi koje su tehničke mogućnosti da se ti registri povežu na razini Europske unije. To smo također analizirali Vidjeli smo da komisija ima na raspolaganju svu potrebnu tehnologiju, zato što slične stvari radimo i u drugim područjima, dakle registrima tvrtki, registrima eh, insolventnosti, nesolventnosti. Ali ono što nam nedostaje je pravna osnova jer ona nije sadržana u direktivi. Dakle, ako ćemo raditi na međupovezanosti, potrebna nam je pravna, eh, pravni temelj. još ću nešto reći, zato što je to bitno i ne želim naravno e, reći ništa protiv toga koliko su ozbiljni ovi nalazi. No, kada su treća i četvrta direktiva bile na snazi, to smo onda trebali raditi. Sada već imamo petu koja mora biti e, prenesena od strane zemalja članica do siječnja 2020. Dakle, i ne samo to. Imamo petu direktivu, imamo direktivu o kapitalnim zahtjevima. Imamo novi pregled EFSE koja, kojim se daje više ovlasti e, Europskom nadzornom tijelu za, Europskom tijelu za nadzor banaka. Zatim, isto tako imamo dokumente koji potiču suradnju između financijsko obavještajnih jedinica, tako da očito je da imamo jako puno instrumenata koje čine dobar okvir. I još jedna stvar koju želim reći. Sada su svi u panici. I zemlje članice i njihova tijela. Tako da sad vidimo da svi nastoje poboljšati situaciju. Prošle godine vidimo da je e, više resursa dano tim tijelima, da unapređuju postupke, da su nabavili nove e, IT alate za obradu svih tih informacija i kao što je predsjedatelj spomenuo, E, iako imamo još uvijek nekoliko prekršajnih postupaka, moram reći da je sve ovo bilo vrlo uspješno zato što su stvarno sve članice poduzele korake kako bi usvojile novo zakonodavstvo i riješile te praznine. Dakle, možemo li biti zadovoljni? Ne, ali ovo ipak, situacija je danas ipak mnogo bolja nego što je bila, nego 2018. Da, tako da, eto, u izvještajima stvarno stvari ne izgledaju dobro, ali moram vam reći da je ipak jako puno toga učinjeno. No želim reći još jednu stvar. U izvještajima Da, u redu, imamo praznine, imamo nove zakone, e, imamo zemlje članice koje su se napokon aktivirale. Je li sada sve u redu ili još uvijek imamo nedostataka kad je riječ o pravnim propisima? Odgovor na to je da. Mislim da bi nam koristila detaljnija pravila. Dakle, o financijsko-obavještajnim jedinicama, o nadzornicima, te, što se, te o obvezama za pojedina tijela. Evo, daću vam dva kratka primjera. Direktiva kaže da bi financijsko obavještajne jedinice trebale razmjenjivati e, informacije u što kraćem roku. E sada, trebali bi tu definirati jedan rok, konkretan rok. Zatim direktiva također kaže financijske institucije, kad je reč o financijskim institucijama, nadzornici bi trebali imati nadzorne ovlasti. No nigdje ne piše što to zapravo znači. Tako da kad krenete u komunikaciju sa nadležnim tijelima, što ćete onda učiniti? Tako da tu smatramo da bi bilo dobro da u direktivu ipak uključemo neke više, više detalje. E, spominjala se i uredba, zato što bismo na taj način postigli veću usklađenost, no o tome još nije donesena odluka. I još jedan opći zaključak jest da vidimo da bi neke neki zadaci trebali se obavljati sa središnje razine Europske unije i to se odnosi i na nadzor i na financijsko obavještajne jedinice koliko bi trebao biti opširan eh, taj, eh, koliko bi trebale biti opširne te ovlasti, to ćemo još analizirati u skoroj budućnosti i pokušati pružiti konkretna rješenja i konkretne odgovore. U prosincu, pardon, u rujnu je izdana rezolucija parlamenta, to smo naravno pročitali. Drago nam je da podržavate naše ideje za rješavanje tih problema. Isto tako, vjerojatno znate da se vode rasprave u vijeću, u Ekofinu i u principu postoji podrška. za konačne zaključke ćemo čuti u prosincu, ali u principu drago nam je da sve institucije podržavaju ove prijedloge za rješavanje ovih e, preostalih nedostataka. Eto, toliko sam e, htjela ja reći. Evo, odlično, držali ste se vremena. Krećemo sada sa predstavnicima političkih skupina. Gospodin Radev će govoriti u ime EPP-a. Eh, e Izvolite. Hvala vam. Dragi kolege, novi rizici i prijetnje se pojavljuju svakodnevno i mm, na, taj se i na taj način kriminalci financiraju svoje aktivnosti. Trenutačno imamo stroga pravila protiv pranja novca na razini Europske unije, nove odredbe iz pete direktive protiv pranja novca su ažurirale e, pravila sa najnovijim tehnološkim razvojima. No to još uvijek nije dovoljno. Od ključne je važnosti da sve zemlje članice Europske unije prenesu i implementiraju zakonodavstvo na pravilan način bilo kakav nedostatak u provedbi ovog okvira od strane nekoliko zemalja članica će samo e, dati više prilika kriminalcima i teroristima. Još uvijek imamo jako puno problema sa anonimnim proizvodima, sa identifikacijom stvarnih vlasnika te s novim proizvodima poput kriptoimovine i virtualnih valata. Neke ćemo E, od tih problema riješiti kroz potpunu provedbu pete direktive, no izazovi će i dalje ostati. Novi rizični proizvodi koji su identificirani uključuju profesionalna profesionalni nogomet. Stoga komisija se poziva e, dakle, e, da identificira tko će moći izvještavati o sumnjivim transakcijama, te što možemo učiniti za mm, kontrolu i registraciju nositelja računa, vlasnika računa. Tako da moje pitanja su sljedeća. Zar ne bismo trebali razmisliti o e, jedinstvenom europskom pristupu koji će pokriti i druge sportove s obzirom na to da imamo ulagače iz trećih zemalja koji ulažu u europski sport. Zatim planira li komisija ažuriranje zakonodavstva o protiv pranja novca te protiv borbe protiv financiranja terorizma? I treće pitanje se odnosi na financijsku e, inteligenciju. Tu, ta tijela također imaju znatnu ulogu. Izvještaj o okviru sa suradnju ističe potrebu za većom suradnjom e, među financijskim obavještajnim jedinicama no s obzirom na njihov različit e, pravni status neke od tih financijskih e, obavještajnih jedinica nemaju pristup svim informacijama i zbog toga ne mogu ni sudjelovati u razmjeni informacija. Očito je da postoje problemi sa razmjenom informacija s trećim zemljama. Stoga, koje mjere komisija planira predvidjeti kako bi osnažili e, mehanizam suradnje i koordinacije? Zatim, imamo e, i slučaj banke u Malti. To je također izazvalo brojne bojazni kad je riječ o e, kad je riječ o provedbi zakona. Što možemo naučiti iz tog, tog slučaja? Da li komuniciramo sa e, malteškim nadležnim tijelima, s vlastima? Gospođo Sipel, SID. Gospođo Sipel, ime SID koordinatorica u odboru Libe želim istaknuti zahvalnost e, moje kluba na stalnom radu, a kad je riječ o ovoj temi, a to je sprečavanje pranja novca, financiranje terorizma i hvala vam na ovim komunikacijama i mišljenjima i, i komunikacijama i izvješćima koje ste predstavili. Mnoge kritični segmenti na kojima još moramo svi zajedno poraditi kako bismo zaista ovaj, prekogranično kriminal i sve ovo što se događa suzbili. Iz ruina naša rezolucija okazala da zapravo postoji zajednički temelj u političkom području i stoga ću se usredotočiti nekoliko segmenta koji su važni upravo za naš klub e, socijaldemokrata komunikacije o implementaciji e, samog e, okvira za sprečavanje pranja novca. Alarmantno je 28 država članica dobili su i započeta je postupak zbog kršenja dakle, zakona, a vezano uz četvrtu E, uredbu koja je trebala biti provedena do 2017. godine. Sada smo već u tijeku provedbe pete direktive a što je ukazano da rok ističe za manje od dva mjeseca. Situacija od lipnja se ponešto popravila. Imamo e, više država članica koje su primijenile odredbe uredbe, a isto tako dakle ispunit će eh, i uvjete za sljedeću direktivu o sprečavanju pranja novca do siječnja 2020. godine. Vi ste dotaknuli mm, suradnje između financijsko obještajnih jedinica doživljava određenu problematiku. Mi kao klub sit a pozivamo da se eh, stvori jedna europska financijska obještajna jedinica i služba koja će biti po našem mišljenju nadamo se učinkovita i koja će se baviti problemima koje ste upravo vi istaknuli u vašem izvješću. E, možete li im dati nekoliko detalja, e, imamo li ikakvih pozitivnih odgovora iz kad je riječ o ovoj ideji i kad je riječ o državama članicama, s obzirom da je sad jasno da sadašnji vid suradnje doista nije onaj koji bi trebao ispunjavati postavljene zadatke. Najava E, da se jedinica iz e, glavne uprave iz Digičasta prebaci u Digifisma. E, možete nam reći na odporu Libe da to nije signal da se faktički ovo element kaznenog zakonodavstva vezano sprečavanje pranja novca prema dakle zaštiti prava podataka, a na što moramo ipak uvijek i u svakom trenutku imati pozornost. Gospođa Trintveld, hvala vam lijepa. Želim eh, zahvaliti komisiji na ovom njihovom radu i doprinosu. Vi ste spomenuli nedostatke u zakonodavstvu i implementaciji i u provedbi zakonodavstva. Također ste spominjali i međupovezanost e, nije moguća zbog toga što ne postoji zakonodavni okvir niti zakonodavna osnova. Ne znam zašto komisija nije uputila prijedlog u tom smjeru, inače ste jako brzi kao komisija da date e, pravovremeno svoje predloge zbog čega se ovdje e, bila ova suspregnutost i temeljem činjenice da isto tako i države članice sve što je povezano sa E, novcima, bankama, bankarstvom, oporezivanje e, spada pod njihovu isključivu nadležnost. Međutim, komisija je neovisna i može djelovati na način da ih zapravo ne bi trebalo biti briga što države članice misle o tome. Smatra li komisija da se prijedlog e, za jednim nadzorom, koji bi bio jedinstveni nadzor u mnogim političkim područjima, imamo te probleme, imamo dobro zakonodavstvo i onda sama implementacija i provedba je izuzetno slaba. Kako vidite ulogu Europskog e, nadzora? bankarstva, e, dakle imate li osjećaj da u slučaju Malte su oni mogli kao EBA biti malo učinkovitiji. Na samom početku vi ste spominjali zlatne vize, zlatne putovnice, nije li točno da zapravo svo zakonodavstvo koje mi donesemo, stavljati na tijela, imati sve proceduralne korake i onda rasprostramo crveni tepih e, svim peračima novca, a bez ikakvih e, ne znam da li će provoditelja u ovoj moj dvele ili open, što drugim riječima znači isto tako čistiti, a zapravo ne počistiti. To drugim riječima znači e, postoje li tu neke različite glavne uprave koje su uključeni u ovaj segment. Zapravo, komisija nikada nije suzdržana kada E, treba provesti nešto pa čak i kad nemaju pravu zakonodavnu osnovu. Ali ovdje ste malo sramežljivi i zapravo trebate izreći zabranu izdavanja zlatnih putovnica. Gospođa Brigmont. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala i na prezentaciji i na ovim dosta zanimljivim informacijama koje nam je pružila informacija svoje komunikacije. Moj klub rado gleda nas ovaj doprinos kada je riječ o sprečavanju pranja novca i boru protiv terorizma. Mislim da je to jako važna tema i na odboru Libe i nadamo se da će se ovaj radi nastaviti u novom sazivu komisije. E, pozdravljamo i komunikaciju i izvješća Europske komisije vezano uz ove dosije. Prije svega e, cijenimo vašu e, nastojanje da se E, sama direktiva pretvori u uredbu kada je riječ o direktivi sprečavanju pranja novca. Drugo pitanje koje bih želio postaviti to je supranacionalna procjena rizika koja zapravo govori o rizicima izdavanja zlatnih viza. E, ovaj dom je zauzeo stav e, i protivi se ovakvoj praksi. Mislite da bi takva praksa trebalo na razini Europske unije zabraniti. Praktična implementacija znači da je nešto što je apsolutno važno. U Belgiji prošli su svi roku 80% e, samih e, obveznici koji su obvezni dati podatke o stvarnom vlasnici je to učinilo. A što je sve skupa izgradnja povjerenja, e, a isto tako i Vijeće Europe je pokrenulo praktičnu implementaciju svega toga. Možete nam reći o rokovima, koji oni predviđaju i kada se može očekivati taj rezultat. Još jedno pitanje, kada ćete poraditi na zakonodavnom instrumentu o interkonekciji između država članica? Hvala lijepo. Gospođa Hanko. Thank you. Hvala. E, borba protiv e, terorizma i pranja novca, to je kontinuirani isto tako nastojanje, a isto tako kako bismo odgovorili na nove tehnološke izazove i nove taktike e, u kriminalnim radnjima. Puno toga je učinjeno zadnjih pet godina, a isto tako vidimo i konkretne rezultate. No, različita implementacija zbog e, različitog interpretiranja zakona dovelo je do toga da se zapravo naše zakonodavstvo vezano s povećavanjem pranja novca čini e, blagotvornom i, i nedjelotvornom. A isto tako žele se sabotirati naša sloboda i eksploatirati naše gospodarstvo. Treba ovo zakonodavstvo prilagoditi novim činjenicama to ne iziskuje nove uredbe ili direktive, a problem je iz dana u dan sve veći i veće. Ono što zapravo trebamo u ovom trenutku jest potpora unije, e, dakle obrazovni i procesi koji se moraju provesti E, imamo isto tako i i radimo na zaštiti podataka. Možda ne treba isto tako i kod je riječ o pranju novca, jedna takva slična praksa. Prema Europolu 0,7%, do 1,28% se otkriva e, kao e, sumnjive financijske transakcije. To je E, na prvi pogled male novac. Međutim, taj novac se koristi za krijumčarenje ljudi i za različite terorističke aktivnosti i kriminalne radnje. Moramo osigurati Europu sveobuhvatno, ne samo vanjske granice, to je samo jedan dio ove slagalice. Tri pitanja. Implementacija nije najglamoroznija tema, ali često zaboravimo da nova komisija jest upravo strukturirana da se e, slične e, teme dijele na portfelje različitih povjerenika kako će komisija osigurati suradnju pod ovako postavljenim okvirom koji su praktični e, reperkusije svega ovoga od razmjene podataka nacionalnih sustava pa sve do europske razine te isto tako razmjene najboljih praksi kad je riječ o zakonodavstvu sprečavanju pranja novca, kako se to može poboljšati u mjesecima i godinama koji nadolaze. Hvala. Ime Guje, Göre, izvolite. Ime Guje, imamo li predstavnika Guje? Ne, vi ste EPP. Nitko se neće javiti u ime kluba Guje. onda molim ostale članove odbora da se jave gospodin u ime EPP. Ne, neću promijeniti svoj klub. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da nema nikog u ovoj prostoriji koji bi bio protiv e, ubrzanja borbe protiv sprječavanja pranja novca, a isto borbe protiv pranja novca, a isto tako i protiv terorističke djelatnosti. Doista još uvijek e, moram podsjetiti, neki su to Kolege već istaknuli da smo u stalnom e, zakonodavnom radu usvajanjem četvrte i pete e, direktive. Čuli smo da je prijenos pete direktive zapravo priči svom kraju za dva mjeseca. Imamo jako malo dokaza o tome kako ovi dijelovi E, zakonodavne infrastrukture će imati u budućnosti, kakav utjecaj će imati. Želim zahvaliti komisiji na ovom dosta teškom e, fizički teškom izdanju koje su nam dali, s obzirom da eto, treba sve zabilježiti, to e, pokazuje da idemo naprijed. Naravno, daleko smo od samog kraja procesa, ali moj prijedlog je bio da se umjereno pristupi našim očekivanje. Pa čak i kada bismo imali agenciju, mi smo na Ekonu raspravljali o tome početkom rujna, ne samo stvarati nove instrumente, stvarati nove e, institucije, to sigurno neće biti najučinkovitiji način borbe. Dozvolite još jedan dodatak. Mislim da je ovo tipična tema gdje zapravo subsidijarnost i proporcionalnost e, moraju doživjeti svoju jasnu analizu. Moramo vjerovati nacionalnim institucijama, a isto tako moramo poboljšati ovu suradnju između njih. I još nešto želim dodati da Povjerljive informacije koje se razmjenjuju, dakle kad govorimo o financijskim transakcijama, onda je to činjenica i kada želimo kontrolirati financijske institucije, onda je to činjenica. I ako ćemo to ići kroz nadležne nacionalne službe i financijski sektor, međutim ako ćemo uključivati nove institucije, graditi nove institucije, onda bi moglo doći do curenja informacija, a kad je reč o našim financijskim institucijama bi mogle doći u težak položaj, stoga treba sagledati koji je utjecaj ovih zadnjih zakonodavnih akata i isto tako razmjena iskustva, naravno između postojećih aktera. Hvala lijepo. Vidim da se gospođa Mecola želi uzeti riječ. Izvolite. Hvala vam. Dozvolite isto tako da se pridružim kolegicama i kolegama u čestitkama koje su uputili komisiji kada je o komunikacijama i izvješćima koje smo danas dobili na stol i koje danas analiziramo. Prvo je e, komentar oko Pilatus banke i zlatnim putovnicama i isto tako schema za stjecanje državljanstva. Što smo vidjeli u Pilatusu, koja je bila situacija, sve naše takozvane osigurači Europske unije, sve na papiru izgledalo jako uobičajeno, sve se činilo da je ustrojeno kako treba politička podrška koju smo imali iz banka. Evo, napravo smo vidjeli da je to jedna banka e, sjena, dakle određeni ljudi su bili izuzeti iz analize i ljudi koji su kupovali putovnice sa najviše političke razine, e, dakle u onom trenutku kada je Ujedine kraljevine uhitila eh, predsjednika oprave banke zbog eh, određenih kaznenih djela. Što ako imamo zakonodavnu strukturu, ako imamo obavijesti koje su prema pravosudnim organima, kada papiri izgledaju dobro, ali kada se ne poduzimaju konkretni koraci, što u tom slučaju možemo činiti i što možemo činiti u ovakvih eh, kvazi fiktivnih banaka i prodaje putovnice ako osoba kupi takvu putovnicu, što komisija može učiniti? Kako komisija može zaustaviti upravo ovakve scheme dodjele državljanstva? Gospodin Loma, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih e, želio zahvaliti komisiji na e, njihovom učenjom poslu. Zabrinjavajuće je čuti da postoji čitav niz stvari koje zapravo nisu onako kako bi trebalo biti kad riječ o tijeku novčanih transakcija u Europi. Suprotno onome što je kolegica iz epp p-a kao novi zastupnik u parlamentu, e, moram zaključiti je li su direktive doista pravi put i način. Ja znam iz poslovnog života da E, se traže u svim državama ista pravila kako ne bi morali svoje vrijeme i resurse koristiti e, kada idu prema nekim e, drugim državama članicama za svojim poslovnim aktivnostima. Ko koje mišljenje komisije? Trebamo imati obvezujuća pravila u svim državama, a drugo pitanje je li moguće da se posao odradi bez europske E, nadležne službe i možemo li biti sigurni da sve države članice odrađuju stvari kako treba ako imamo praznine e, naravno to će se odraziti na one koji te praznine nemaju gospodin Huk hvala vam lijepa Hvala predsjedniče, hvala komisiji na ovim prezentacijama i na ovom doista dokumentu koji je od velike pomoći, a to je paket o spočavanju pranja novca. Ja ću se sredotočiti na drugi dio. Kao nekadašnji javni tužitelj ja sam znao kako se novac pere, ali ovaj drugi dio dokumenta identificira različite sektore kao što su e, dakle i e, zlato, e, osiguranja, nevrovne platforme za skupno financiranje i tako dalje. Dakle, neki oblici o kojima ja nikad prije nisam čuo i mislim da su spravo identificirani. Jedno područje koje doista e, nije doživjelo e, su e, analizu, to su političke organizacije, a koje isto tako interveniraju u našu demokraciju u moje države zapravo političke organizacije ne podliježu dakle provjeri na sprečavanje pranja novca a provjera odakle, odakle dolaze financijski izvori, je li to isto tako e, predmet koji bi se trebalo analizirati kod političkih organizacija i stranaka, zaustaviti kaznena djela, terorizam, ali isto tako zaustaviti narušavanje integriteta demokratskih načela. Mislim da je to doista važno da se bavimo kaznenim djelima, ali moramo biti i pravedni prema onima koji imaju svoje male gospodarske pogone. Hvala ukoliko nitko više ne želi uzeti riječ i postaviti pitanje, izraziti svoju zabrinutost, onda bi ovo upravo bilo vrijeme i trenutak da čujemo e, iz jedinice za kaznena djela u području financija iz opće uprave da čujemo E, i odgovor. Čitav niz pitanja je postavljeno, učinit ću najbolje što mogu kako bih e, odgovorila na sve što vas zanima, ali doista mi je drago da vidim zanimanje koje postoji i za zanimanje za naš rad. E, to mi je drago čuti. Prvo što se tiče implementacije, mnogi su isto tako tu izrazili svoje zabrinutosti. Imali smo određene pomake od lipnja, E, dakle za četiri država obustavljen je postupak e, prošlog mjeseca i planiramo da to učinimo i ovaj mjesec za dalje četiri e, države. Dobili smo isto tako i obavijesti iz država članica koje nas obavještavaju o novim zakonima koje su usvojene, stoga moramo ih prevesti, to će uzeti neko vrijeme. Vidimo da se tu doista stvari pomiču nabolje. Pitanje koje je postavljeno Očekujemo li i da peta direktiva bude prenesena na vrijeme? Mogu vam kazati da već šest država članica jest obavijestnost o e, takvoj prilagodbi i prijenosu pete direktive. Nadamo se da će biti i još e, brojni obavijesti koje ćemo dobiti u e, dva mjeseca koliko stoji na raspolaganju Naravno, bit će i kašnjenja, ali nadamo se do proljeća da ćemo dobiti najveći broj onih koji će nas obavijestiti o primjeni pete direktive. Studija Europskog vijeća studija Vijeća Europe, a isto tako i sve što je rađeno na bazi pananske dokumentacije bile E, nedovoljna da vidimo kako je zakonodavnost e, tih jurisdikcija, međutim kako je primjena tih pravila e, u praksi i Vijeće Europe je učinilo tu studiju, 300 pitanja, intervju i posjetne licu mjesta i sagledavanje svega onoga što se doista na samim tim državama događa. Taj posao će iziskivati vremena, trajaće do 2021. godine, Samo rezultate ćemo inkorporirati u e, izvješće do 2022. koje imamo prema članku 65. direktive. To će biti jedan rad koji će biti određen temeljito. Nekoliko pitanja kad je riječ o implementaciji, isto tako i u asistiranju samim članicama kad je riječ o provedbi ovih svih izazova. Doista to je nešto što pokušavamo učiniti i gdje pokušavamo pomoći e, supranacionalnim procjena rizika, vidjeli smo rizike i kod javnih bilježnika i kod odjetnika. Mi smo edukacijom e, isto tako pokušali osvijestiti javne bilježnike i odvjetnike o tome kakve su njihove zadaće sada upravo te obuke E, dakle, promoviramo implementacije same direktive, imamo tijelo koje SR, ne znam čega je to skraćenica, ali svakako daju strukturne potporne e, i prezentiraju pravila strukturna pomoć. Sedam država članica koristila je tu e, pomoć. Danas ove godine smo dobili prijavu još daljih pet članica i to isto i radimo na tome, jer komisija može se suglasiti s vama da je korak e, provedba postojećih pravila, da je to zapravo osnova od koje treba krenuti. Pitanja o preprekama u razmjeni informacija između različitih nadležnih tijela. Jedno je govoriti o preprekama ali ono što bih ja istaknula je da je moja procjena, a kada pogledamo provedbu pete direktive i svih novih direktiva, zapravo neće biti tih prepreka u suradnji, ali ono što nedostaje jest obveza na suradnju. Što znači nadležno tijela možete razmijeniti informacije, ne morate. A drugo je kazati morate razmijeniti informacije i to je nešto što želimo sagledati u sljedećim koracima. Test e, možemo li unaprijediti pravila. Pitanje finansko obještajne jedinice, e, potpora finansko obještajnim jedinicama, Ja sam bila na njihovoj platformi i ostao sam e, zapanjena, međutim onda sam dobila informacija, doista postoji e, doista činjenica da se financijski obještenici ne kreću u pozitivnom smjeru. Oni su se suglasili s našim e, zaključcima, a isto tako i da takav mehanizam potpore bi bio doista koristan instrument mi ćemo nastaviti u tom smjeru razmatrati upravo stvaranje ovakve jednog e, segmenta. Jedinstveni nadzor. To je tema koju ćemo isto tako e, obuhvatiti u tom takozvanom postmortem izvješću. Vidimo doista dodanu vrijednost da se elementi prenesu na centralno tijelo u Europi. Gospodin Dobrovski se je to spomenuo i nova komisija i novi potpredsjednik koji će e, svakako je spomenuo da će učiniti korak i analizirati takav korak kad je riječ o e, središnjem nadzoru. Pilatos banka. Milijun stvari je tu krenulo po krivu. Sva pravila su postavljena, međutim aktivnosti se nisu dogodile. Svjesni smo toga, Međutim, da povezujemo to sa gospođom Invert. EBA, koja je bila njihova uloga? Njihova uloga je bila i zaključak je bio da financijska obavještajna jedinica Smalte jest kršila europsko prava upravo zbog neaktivnosti, zbog nepoduzimanja koraka, e, nadzora, e, monitoringa, sankcija i svega onoga što je obuhvaćeno mjerom i katalogom mjera. Ono što smo vidjeli, a to je mišljenje komisije, da maltežani moraju upotpuniti svoje proceduralne korake. Sada e, sagledavamo situaciju i moram biti pravedna. Malta jest e, u zadnjim godinama učinila ogromne korake napred. E, isto tako zaposlili su puno ljudi, izgradili informatički sustav, e, sve je to divno krasno, ali moramo vidjeti kako će se to sve skupa primijeniti u praksi o bliskom kontaktu sa malteškim službama i malteškim nadzornim organima e, svakako pratimo. Ne radim izravno na e, temi koje ste spominjali, ja sam ovdje u komisije, ne radim izravno na to, naravno da bismo mogli imati pravne prepreke, ne mogu detalizirati, ali zabranjivanje e, zlatnih e, putovnica i viza. Izvješće koje smo imali početkom ove godine zapravo u nekom vrsti e, u zakonodavstvu o sprečavanju pranja novca da transakcije koje su povezane za postaviti zahtjeva koji traže zlatne putovnice i vize, to se tretira kao situacija visoka rizika i tu moramo odraditi dodatne provjere. Među poveznost eh, bankarskog sektora i centralizirani automatizirani mehanizam država članica za bankovne račune ne postoji nikakva zakonodavna osnova, ali želim vas uvjeriti da nećemo se E, stuknuti pred time ili na bilo koji način zaustaviti da se eto jednim klikom na kraju može vidjeti e, same transakcije u središnjim bankama, ali svakako treba revidirati mnoga pravila, to smo htjeli činiti u jednom e, dahu. Sve ovo ćemo morati proanalizirati u nekoliko idućih mjeseci kada dobijemo novu komisiju koji dio direktive može se smatrati e, onim dijelom koji može postati uredbom. Uvjereni smo da postoji ogromno e, opterećenje privatnog sektora koji mora e, biti u suglasu sa mnogim pravilima. Vidimo da imamo različite rezultate u državama članicama. Moramo sagledati i vidjeti je li moguća harmonizacija na europskoj razini i da nemamo toliko oprećenja u privatnom sektoru kojem imamo sada. Naravno, to su neke stvari koje ćemo sagledati. Ne želim ništa obećati, postoje procjene svega i svih situacija, ali upravo to može biti naše inicijalno promišljanje. Vjerujem da sam odgovorila na opće pitanja, možda ne na sva, ali stojim vam na raspolaganju i nakon ovog sastanka ako želite mogu vam odgovoriti pisanim putem. Hvala i vama. Ako nema daljnjih komentara, onda smo za danas gotovi. Afternoon session, early enough. We're resuming our work in the Committee. Mi ćemo nastaviti sa radom u odboru Libe u 14 sati. Hvala vam svi.